Evo, e, pričekali smo e, malo, 15 minuta, sad je vrijeme da krenemo. E, prema promijenjenom dnevnom redu krećemo sa 11. točkom izvodnog dnevnog reda, dakle ne 10. nego 11. provedba direktive o održivoj upotrebi pesticida. Izvjestiteljica za mišljenje je gospođa Sofija Ribjero, a nadležni je odbor ENVI. želimo i trebamo postići održivu upotrebu pesticida, a e, znamo da upotreba e, podrazumijeva i neke rizike. Cilj je e, direktive promicati upotrebu bilja i uvođenje alternativnih pristupa i tehnika, pogotovo nekemijskih alternativa pesticidima. Ovo je pitanje izuzetno važno. O njemu se pisalo i raspravljalo e, u raznim medijima. Europski potrošači e, pridaju veliku važnost upotrebi e, pesticida. Znači, glavni je e, odbor nadležan Envi, a od nas se očekuje da damo svoje mišljenje, te stoga bez daljeg odgađanja dajem riječ gospođi Ribeiro koja će nam e, predstaviti temu. Izvolite. Hvala vam. Ovdje se radi o vrlo aktualnoj temi u, prema kojoj moramo pragmatični postupati, a svoje rasprave temeljiti na istraživanjima. Dakle, treba razmotriti razne aspekte i e, gospodarstvo i zdravlje ljudi i e, potrebe poljoprivrede i trebamo doći e, do kvalitetne direktive o upotrebi, održivoj upotrebi pesticida. E, trebamo imati na umu i indikatore, e, pokazatelje rizika, isto tako potrebu za obukom e, i djelovanje medija. Pojedine države trebaju razviti svoje nacionalne akcijske programe sa jasno određenim ciljevima koji moraju biti mjerljivi i provodljivi. I inače imamo vrlo negativne e, posljedice i negativan e, utjecaj e, situacija koje tvrtkama onemogućuju ulaganje u istraživanje i razvoj. Znači, moramo sve to imati na umu kada se donosi ovaj zakonodavni tekst. Mnoge su države članice eh, već eh, promijenile svoje eh, izvorno postavljene ciljeve, tako da one zapravo sada ne smanjuju toliko količine pesticida koje se koriste, već žele smanjivati rizik. To nije dobar pristup moramo imati na umu održivo poljoprivredu koja će podrazumijevati manje troškove za poljoprivrednike sve to je s jedne strane. S druge strane da kako sami su pesticidi važni za poljoprivredni e, sektor jer oni smanjuju gubitke u proizvodnji uslijed e, štetnika i pomaže poljoprivrednicima da plasiraju svoje proizvode na e, tržište na jedan sigurniji način i sa stabilnim cijenama što znači i njihov stabilni prihod Pokazalo se da je uh, u Europi uh, hrana uglavnom ima prihvatljive količine uh, ostataka pesticida. Imali smo rezultat od 97,2% analiziranih proizvoda kod kojih je to vrijedili. Isto tako zadovoljni smo što su nam vode sve čišće i u njima je sve manje E, ostataka pesticida. Ipak treba e, i dalje ulagati kako se ne bi e, ti ostaci pesticida pojavljivali u površinskim i u podzemnim vodama. Dakle, sve to treba provesti. Ne želimo ovakve tvari u svojim morima i treba nastojati dakle ograničiti upotrebu e, tih tvari, onemogućiti njihov dolazak u tlo. Treba investirati u digitalnu e, poljoprivredu, u preciznu poljoprivredu, e, smanjiti ili prestati s upotrebom pesticida u područjima gdje oni nisu potrebni Treba također omogućiti izbjegavanje direktnog kontakta e, pesticida i osobe koja ga e, nanosi. E, važno je, i pružati adekvatne informacije, te u tom smislu treba djelovati širom Europske unije. Trebamo provoditi e, kampanje u pogledu primjene pesticida i njihovog utjecaja na ljudsko zdravlje, tako da bi svi e, shvatili koliko je važno da se te tvari e, koriste na odgovarajuć način. Dakle, to možemo postići kampanjama za podizanje osviještenosti stanovništva. Također trebamo imati e, savjetnike e, koji će moći pomoći u svakom pojedinom e, slučaju i koji će dovesti kada je to potrebno do zabrane upotrebe određenih pesticida. Evo toliko od mene. Biće mi drago čuti vaše komentare i prijedloge. Hvala. Zahvaljujem gospođi Beiro. Dajem riječ izvjestiteljima u sjeni, svako ima dvije minute. A nakon toga će ostali imati e, prilike govoriti po jednu minutu. Prvi izvjestitelj u sjeni, gospodin Ivar Padar, Ivar Padar iz Socijaliste demokrata. Poštovane kolegice i kolege, e, Prvo bih zahvalio izvjestiteljici na kvalitetno obavljenom poslu. Načelno govoreći, zadovoljan sam onim što je pripremila, ali želio bih da postignemo jasnije poruke. Na primjer, u prijedlogu se pojavljuje dosta blaga formulacija o ustanovljavanju e, zajedničkog popisa pokazatelja rizika. Dakle, komisija to spominje, ali ne vrlo detaljno. Dakle, komisija nije do sad adekvatno reagirala i došlo je do toga da svake, svaka zemlja ima svoje e, popise pokazatelje rizika, pokazatelja rizika koji ne daju punu sliku. Dakle, to nedostaje u prijedlogu direktiva i mislim da trebamo snažniju formulaciju u svom mišljenju. Kao drugom dakle točka dva. kaže se da su neke države članice promijenile svoje izvorno postavljene ciljeve, te da umjesto da smanjuju količine, smanjuju rizike. Pa e, to je zapravo nešto što je direktiva tražila, što direktiva traži, dakle da se više radi na smanjivanju rizika do kojih dovodi upotreba pesticida, a ne da se smanjuju količine. Smanjivanje rizika ne e, omogući i ne osigurava ostvarivanje svih ciljeva. Stoga treba promijeniti e, formulaciju. Dakle, treba reći da se time ne osigurava ispoštavanje e, ciljeva. Zatim u točki 4 se tvrdi da europske vode postaju sve čišće E, i kaže se da je 99% analiziranih uzoraka bilo u okviru dozvoljenih vrijednosti. Međutim, ne zaboravimo da su uzorci uzimani nakon obrade vode, a kako komisija prvo kaže da situacija nije sasvim dobra. I zatim u petoj točki gdje se govori o preciznoj digitalnoj poljoprivredi, to je logično i jasno, međutim sve to podrazumijeva dodatna financijska opterećenja u okviru ZPP-a. Hvala. E, gospođa Kao prvo zahvaljujem izvjestiteljici na odrađenom poslu. Mislim da je vrlo dobro to napravila u velikoj mjeri. Ja to podržavam, apsolutno. I ja želim također naglasiti važnost integrirane zaštite bilja. To je one onaj segment u koji trebamo investirati. Baš kao što je ona rekla u točci broj 3, važno je e, uočiti da su e, pesticidi element integrirane zaštite bilja. Dakle, ova ideja da možemo živjeti bez ikakvih pesticida ili herbicida zapravo nije nešto što je u praksi provedivo. To Dakle, mislim i slažem se, ali usprkos tome e, snažno, odnosno istovremeno snažno zagovaram razvoj precizne poljoprivrede, što znači da koristimo upravo onaj pesticid koji je konkretno potreban na to mjesto. Ima međutim jedna stvar koja mi se baš ne sviđa. U, to je upotreba e, riječi meni mnoge, mnoge države članice e, s obzirom na to kako ispunjavaju preuzete obaveze. Dakle, recimo kod mene u mojoj regiji mi imamo fantastično no, sveučilište koje ima vrlo kvalitetan e, centar za integriranu zaštitu bilja, a e, bavi se dakle temama ne samo u našoj regiji ili u našoj e, državi, u Jedinoj kraljevini, nego gleda međunarodnu situaciju. Bave se i šumarstvom u tropskim područjima. Dakle, govore, razvijaju tehnologije, e, provodu, e, e, upotrebu tehnologije, između ostaloga i pesticidima. I moramo znati da su sve to važni elementi integrirane zaštite bilje i mislim da trebamo pokazati da imamo izvrsnu praksu na nekim mjestima i da se u nekim središtima doista vrlo dobro radi. Dakle, kada ima razloga za pohvalu, treba pohvaliti. Hvala. Hvala. Ja bih kratko naglasio ono što su prethodni govornici već rekli. Radi se ovdje o vrlo dobrom e, e, mišljenju. Neki elementi me malo brinu, na primjer usklađivanje pokazatelja rizika, isto tako i integrirana zaštita bilja. To je nešto što pokušavamo podržati i na neki način potaknuti i nametnuti e, provedbu. E, u pojedinim državama članicama. Međutim, rekao bih da je održiva upotreba pesticida izuzetno e, važna tema. Zašto? jer mi dajemo zapravo nekom dozvolu da koristi različite materijale za zaštitu bilja. Ponekad se čuje e, emocijama nabijene rasprave e, o raznim tvarima koje služe za e, zaštitu bilja. Ne radi se o tome da su aktivne tvari uvijek opasne. U pojedinim slučajevima se radi o pogrešnoj upotrebi ili zloupotrebi aktivne tvari. Dakle, aktivne tvari Tvari možemo, ako je doista potrebno, ponekad i koristiti. E, ako pogledamo izdavanje e, odobrenja za pojedine tvari i e, materijale, postavlja se pitanje kako ih koristimo. Možda ih možemo koristiti samo u okviru integrirane zaštite bilja. Dakle, to su neke teme koje bi možda trebalo spomenuti jer su sve važne i koje treba imati na prilikom davanja odobrenja za eh, korištenje materijala i tvari. It's, eh, it's eh, Ja bih rekao da je ovo jedna od tema E, koju ja osobno vjerujem i mnogi drugi e, često o kojima čitam u e, emailovima kojima mi stižu. Dakle, imamo ljude izvan zajednice koji imaju, su zainteresirani samo za jednu stvar, odnosno za činjenicu da žele jesti zdravu hranu. Dakle, rekao bih da s jedne strane imamo e, raspravu ljudi koji su organizirani u ovom pogledu, a imamo neke druge koji su sasvim politički glupo e, reagiraju. E, što mi tu možemo učiniti? E, sa zanimanje sam čuo ono što je zastupnik Hojt rekao da bismo mogli koristiti ove stvari samo ako to doista neophodno potrebno. Postavlja se pitanje kako ćemo procijeniti šta je doista, doista neophodno. Dakle, kako to procjenjujemo? Vjerovatno ljudi koriste s e, name su nezadovoljni u pogledu ove teme e, zbog e, sumnje da se studije na kojima agencija EFSA temelji svoje odluke nisu objektivno provedene. I isto tako vjerojatno zamišljaju da se koriste kokteli različitih pesticida bilo bi znači vrlo važno da ljudi mogu vjerovati istraživanjima i da se ne pojavljuje poruke koje lažno žele tvrditi da je za nas dobro nešto što, što nije dobro. Dakle, imamo one koji žele uvijek prodavati isti proizvod. Dakle, vrlo nam je važna neovisnost u istraživanju i treba e, ljudima prenijeti tu poruku da su te e, studije, ta istraživanja neovisne. To je vrlo važno. Hvala. Hvala. Ja e, e, mijenjam e, kolegicu koja je izvjeziteljica u smjeni i ja ću govoriti u njezino ime. Ona se slaže s kolegicom Ribero i E, stvari u tome da zemlje moraju dati točne informacije o svojim akcijskim planovima i zemlje članice e, ne mogu mijenjati planove o smanjenju pesticida po svojoj volji, već moramo imati čvrste kriterije i moramo razmisliti e, koje bi korektivne mjere mogle biti pokrenute protiv država ako se toga ne pridržavaju. Moramo imati integrirani e, e, pristup zaštiti bilja e, i, i integrirana zaštita bilja ne živi od toga da se rabe E, pesticidi, e, već e, je koncept taj da se uporaba, odnosno pretjerana uporaba pesticida izbjegava što se tiče metoda koja se tu primjenju jeste izbjegavanje pesticida i uporaba zaštita bilja na druge načine. Zatim u mišljenju kaže se rezidue pesticida cida u hrani pokazali su e, da e, je većina e, uzoraka unutar granica dopuštenog, no pesticidi nisu samo pitanje rezidua, oni već oni nanose štetu i na tlo i na okoliš. Recimo događa se da se događa da dolazi do e, učinka koktela jer se više pesticida odjednom može naći na jednoj biljci i trebamo istražiti takav učinak koktela pesticida na e, okoliš i na zdravlje ljude i e, te količine rezidua se često mijenjaju kada se uvozi novi pesticid za e, e, GMO usjeve i e, građani to ne žele ne žele i dalje podupirati to ludilo i zaista mislim da je to ambiciozan plan kojeg parlament mora podržati. merci. Hvala. Znamo da postoji poseban odbor koji se bavi upravo ovom temom e, i koji se bavi protokolom e, odobravanja ovih komikalija. E, što se tiče našeg materijala, zahvaljujem izvjestiteljici. Mislim da bi u ovo izvješće trebalo uključiti još niz tema koje nisu e, pokrivene prijedlogom e, teksta. Dakle, imamo vrlo raznoliku situaciju u različitim državama članicama i e, postoji niz mjera koje su neprecizno opisane. Recimo, prikupljanje informacija o trovanju, na primjer, prskanje kroz zrak, nemamo e, dosljedno praćenje. Isto tako kad se utvrđuju ciljevi, kad se utvrđuju rokovi, e, količine e, koje se propisuju, nigdje se ne kaže kako će se to sve mjeriti. I zbog toga je vrlo teško na jedan pouzdan način pratiti razvoj situacije. U mišljenju se ne naglašava dovoljno taj element kao ni e, različita e, oprema koja se e, koristi. Dakle, mnogo je toga što nedostaje. Nama treba jedna potpuna promjena situacije. Dionici imaju različite interese, trebaju nam novi modeli mnogo je toga čim se ekologija e, bavi. E, treba razvijati novi tip usjeva, isto tako novi tip zaštite i e, sve to bi trebalo spomenuti. Dakle, ja zahvaljujem izvjestiteljici, ali mnogo je toga što ovdje nedostaje. Hvala. Hvala predsjedavajući i ja želim zahvaliti izvjestiteljici Rivjero na izvrsnom mišljenju bavi se vrlo važnom temom i zbog toga smo upravo i osnovali poseban odbor koji će se baviti baš tom temom i očekujemo da će on vrlo skoro uspješno e, dovršiti svoj posao. Kao i nekoliko drugih kolega i kolegica rekao bih da sam načelno zadovoljan e, razvojem situacije u više država članica u usporedbi sa situacijom iz 2009. E, Međutim, kao što su i neki drugi e, rekli, postoji još problema i ja bih htio spomenuti tri bitna problema. E, kaže se, e, izvjestiteljica kaže kako mnoge države članice ne pokazuju stvarnu opredjeljenost za, za smanjivanje količina pesticida i za zaštitu okoliša uz smanjenje troškova poljoprivrednika. moramo e, uspjeti e, izbjeći e, upotrebu visokih količina pesticida u nekim regijama. I to treba uključiti u ciljeve nacionalnih planova. Sve to mora se moći pouzdano i precizno mjeriti. Hvala. Hvala predsjedavajući, hvala izvjestiteljice. Moj doprinos se svodi na dvije riječi. Posebno kada se radi o održivoj upotrebi pesticida, to je obuka i komunikacija. Mi smo e, razgovarali o ovoj temi s proizvođačima i čini nam se kao da tu dolazi do jednog kulturnog šoka jer su e, standardi svi usmjereni prema okolišu a e, standardi se doživljavaju kao problem u ekonomskom smislu, a ne vide se kao jedna potreba od strane proizvođača. U Italiji imamo veći broj konkretnih slučajeva gdje sami proizvođači traže od e, lokalnih e, i nacionalnih vlasti da im daju smjernice vezano za stroža pravila za upotrebu kemikalija. Zašto? Zato što je to dio e, dobre obuke, izobrazbe i dobre komunikacije. E, zaključak je da smo svi u istom, e, u istoj situaciji i da zato upravo mora postojati komunikacija između proizvođača i ekologa. moramo nadići taj površni zapravo sukob i definirati zajedničke ciljeve u kojemu želimo, na, u kojima želimo napredovati. Moramo također promijeniti e, u određenoj mjeri način komunikacije upravo ovih standarda, jer je to nešto u što je nužno ulagati i onda imamo i dobru kvalitetu zdravlja i ostale e, dobrobiti. E, gospodin Buda, izvolite. Hvala, predsjedavajući. Da, ovo je jedno vrlo osjetljivo pitanje i teško je imati tu jedan umjereni stav. Naime, svi smo strastveni po ovom pitanju i smatramo ga vrlo važnim. Ovo može dovesti do takozvanog e, rata, odnosno sukoba između poljoprivrednika i, i ostatka svijeta, zato što e, jedni ne mogu živjeti bez drugih. E, i ja to često govorim. Treba uzeti u obzir interese svih. No isto tako trebamo uzeti u obzir potrebu za pesticidima u poljoprivredi. Međutim, u isto vrijeme na poljoprivrednike jako utječe neracionalna upotreba e, pesticida. E, mislim da trebamo nastaviti istraživati i iznaći one vrste pesticida koji nisu štetni. Isto tako moramo promisliti o načinima e, poticanja, e, odnosno potpora za poljoprivrednike e, bez lošeg, lošeg posljedica za određene biljke. Tu može doći do vrlo loših ekonomskih posljedica. I pčelari i poljoprivrednici moraju živjeti zajedno. Gospodin Agnju kad e, već razgovaramo o upotrebi pesticida, e, ja ću samo reći jedno. Poljoprivrednici ne žele trošiti mnogo novaca. Razlog zašto oni koriste pesticide je taj što moraju. Naime, vide da im korov ili nekakva gljivica ubija e, usjeve, moraju nešto poduzeti. gospodin McIntyre također govorio o integriranoj zaštiti bilja. To je vrlo dobra ideja. Međutim, biološka kontrola e, štetnika je nešto što je, e, treba e, dalje istraživati i upotrebljavati. No, tu može doći do jednog usporavanja, kašnjenja. Do trenutka kada se bubamare izlijegu, virus je već ušao u samu biljku. Jednom kad je ušao, ne možete ga e, izvući van. Dakle, morate e, djelovati na vrijeme. Postoje e, tri vrste pesticida. Insekticidi, fungicidi i herbicidi. Dakle, ono što može pomoći su u uništavanju korova mogu biti, mogu izbjeći i herbicide i insekticide. Možemo to napraviti i mehaničkim putem e, uzmete e, štihaču i prođete kroz cijeli, e, cijelo polje i maknete mehaničkim putem ili nekim strojem sve ono što se tu nalazi. I zapravo ne postoji jedan lijek za sve. Herbicidi su zapravo najveći problem. Tijekom svog poljoprivrednog života sam primijetio da se aktivni sastojci E, smanjuju u herbicidima. Nekada je njihov e, sadržaj bio puno, puno veći. To je dobro. Dakle, proizvođači se prilagođavaju. Međutim, poljoprivrednici imaju drugi problem. Žele e, smanjiti brzinu, odnosno korijen. Jedan puta kada zahvatite korijen više nema usjeva. Što se tiče vode, e, naravno e, čišća je voda, a i mi kažemo platit ćemo vam da ne koristite te i te pelete ili takve i takve tvari koje zagađuju vodu. Što se tiče bakrenog e, hidroksida, jeste li to možda uključili u ovo izvješće? Jeste, hvala. Gospodin Pasazo. Eh, hvala predsjedatelju. Eh, bit ću kratak. Kako stoji u tekstu, eh, poljoprivrednici trebaju pesticide, iako su oni vrlo skupi proizvodi, ali su nužni za ovakvu proizvodnju. U suprotnom nemate nikakve prinose. Vezano za moguće loše ekološke učinke, poljoprivrednici isto tako mogu patiti, odnosno biti pogođeni od raznim, raznim bolestima biljaka. Ako imamo ambiciozan plan, i ako imamo neovisan plan koji nudi alternative, e, na primjer istraživanje e, zamjenskih proizvoda, ja sam to nekoliko puta već spomenuo, ali nikada nisam dobio odgovor. Merci, monsieur le président. Je voudrais d'abord remercier notre collègue. Hvala e, predsjedatelju. Najprije bih zahvalila e, kolegici Sofiji na e, njezinom izvješću. E, govoreći iz vlastitog praktičnog iskustva, od 1980-ih koristimo integrirane organske metode uzgoja povrća u Francuskoj i drugdje. Biće jako teško koristiti upravo organske metode upravo zbog razine zahvaćenosti štetnicima e, u svjetlu klimatskih e, promjena. Ovakve događaje nismo vidjeli od 2003. Dakle, potrebno je ulagati više u istraživanje i u integriranu poljoprivrednu aktivnost. Međutim, ne možemo samo odustati. Potrebno nam je e, više tog integriranog E, e, ekološkog e, poljoprivrednog djelovanja. Primjerice, moji krastavci uništeni su zbog gljivice koja ih je napala. Dakle, posjetila sam nekoliko istraživačkih centara koji rade na usjevima kave i kakaovca, a to su usjevi koji ne uspijevaju u Francuskoj baš previše. E, I ono što mogu vidjeti jest da proizvođači kave i kakaoca zaista e, jesu, imaju velike potrebe budući da se njihovi usjevi e, konzumiraju u velikoj mjeri diljem svijeta. Međutim, palmino ulje im donosi daleko manju dobit. Ono što je važno jest uključiti i ekološke i ekonomske pokazatelje Gospođa Martinez. Hvala, zahvaljujem izvjestiteljici. E, sjećam se naše rasprave o ovoj e, direktivi u upotrebi pesticida i poljoprivrednici su se prepali i zabrinuli da ćemo im zabraniti upotrebu određenih pesticida koji im pomažu da se smanju bolesti. Ono što e, ja obično naglasim jest održivost, a i zdravlje poljoprivrednika i onda oni drugačije reagiraju. Drago mi je da, se to, da je to zastupljeno u ovome mišljenju. Nekoliko stvari bih rekla vezano za integriranu zaštitu bilja, e, što je nešto što svi podržavamo. Isto tako u Irskoj postoji e, ekološka e, poljoprivredna, odnosno s ekološkim posljedicama gdje poljoprivrednici zaista smanje na najmanju moguću mjeru kemijska sredstva, ali su potrebni su im herbicidi E, I upravo zato potrebno je e, zadržati određene e, alate i metode koji pomažu poljoprivrednicima. Što se tiče e, kvalitete vode, ona je e, svakako bolja e, zahvaljujući našem tehnološkom napretku koji nam omogućuje da i sada bolje promotrimo sastav vode nego recimo prije deset godina. Sada se drugačije upravlja i vodom i tlom E, i e, moramo paziti da e, pesticidi onda ne dođu u dodir s vodom. Nisam primijetila da se spomenju dronovi, odnosno bespilotne letjelice vezano za upotrebu kemijskih sredstava. Čini mi se da je to sada u ovom trenutku zabranjeno, ali možda je tema koju bi trebalo promotriti. Ono što bih naglasila jeste izobrazba operatera u, mojoj državi članice postoji izobrazba na ovom planu i ona dobro funkcionira. I mislim da bi to trebalo prenijeti i u druge države članice to iskustvo. Sada dajem riječ Europskoj komisiji. Izvolite. Hvala vam lijepo bit će dosta teško osvrnuti se na sva ova pitanja, no htio bih vam samo dati najnovije informacije vezano za glavne aktivnosti koje komisija trenutno poduzima kako bi e, se e, razriješila pitanja koja vidimo ovdje. Kao prvo, e, razvijamo harmonizirani sustav pokazatelja rizika. To je nešto što je više ljudi spomenulo. Vidimo da je to zapravo jedan pokretač koji e, potiče države članice da sve više toga poduzimaju. Jer imamo neki na, neki način pravo mjerilo e, prema kojemu možemo vidjeti i pomoći državama članicama da se poboljšaju. Dakle, e, razvili smo jedan nacrt tih pokazatelja o kojemu se raspravlja u državama članicama, a želimo provesti e, glasovanje zapravo u dvije e, države članice, odnosno konzultacije e, na temelju kojih ćemo dobiti povratne informacije. Time ćemo dobiti tehničke pojedinosti koje će nam pomoći da se izmjeri rizik različitih pesticida. Dakle, ne radi se o količini u nekim situacijama veći rizik od e, veći rizik, rizičniji pesticidi se ne koriste. Međutim se općenita količina pesticida povećava ali to su e, kemikalije koje su manje toksične i mogu se koristiti u većoj količini. Dakle, moramo kategorizirati različite pesticide i e, prema tim kategorijama u kojem pripadaju treba riješiti, e, odnosno zadati mjere. Komisija također nastoji olakšati, odnosno omogućiti državama članicama transparentnost u smislu onoga što oni poduzimaju jer e, države članice godišnje objavljuju e, izvješća o smanjenju rizika vezano za pesticide koji se u datoj državi koriste. E, drugo što smo čuli je integrirana zaštita bilja ili IPM. Tu bih samo malo popravio, odnosno ispravio ono što je spomenuto između ove riječi mnogo država članica mi smo doista procijenili da u e, mnogim državama članicama e, integrirana zaštita bilja odlično funkcionira. Međutim, to se događa na jednoj regionalnoj razini ili vezano za pojedine usjeve. Međutim, ne i sustavno za cijelu zemlju. Recimo, radi se o jednom posebnom usjevu ili regiji ili skupini e, poljoprivrednika koji su razvili iznimno dobru praksu. Ono što nismo pronašli jeste da se nešto jednoobrazno primjenjuje. Stoga smo željeli e, proširiti informacije o dobroj praksi putem naše web stranice i e, onih država članica. Mislimo da bi države članice sustavnije trebale procjenjivati integriranu zaštitu e, bilja. Umjesto da je samo promiču, trebali bi provjeravati da li se to i na razini pojedinih poljoprivrednika primjenjuje. Nastojimo razviti određene smjernice putem kojih e, će vam biti lakše na razini poljoprivrednika provjeriti primjenjuju li se pesticidi na ispravan način. Isto tako e, imat ćemo tečajeve za e, inspektore, posebno vezano za program hrane E, koji će na praktični način odvesti e, inspektore na e, poljoprivredna imanja i pokazati im na koji način mogu procijeniti primjenu integrirane zaštite bilja. Evo, na taj način se nadamo da ćemo popraviti razumijevanje potrebe ne samo da se pesticidi promoviraju, već i da se sustavno provjerava njihova upotreba. Na kraju imamo e, jedan sažetak e, mjera koje e, države članice poduzimaju. Naime, većina država članica upravo sada revidira taj svoj plan, akcijski plan ili plan mjera i mislim da ih je već četiri revidiralo mjere. Ono što smo mi uočili kao nedostatke jest nedostatak informacija u nacionalnim akcijskim E, planovima, pa e, na temelju toga molimo države članice da to e, isprave. Isto tako želimo potaknuti države članice da budu ambicioznije u pogledu budućnosti, da postavljaju mjerljive ciljeve, a ne samo da kažu mi smo sukladni sa zakonodavstvom, ispunjavamo minimum. Dakle, želimo ih potaknuti da više gledaju dalje u budućnost te da postavljaju ciljeve koji su jasno mjerljivi na, član, na razini e, država članica želimo vidjeti vidljiva poboljšanja i upravo na temelju njih povezati e, i e, na njih povezati i ove pokazatelje. Na samom kraju, kad se radi o preciznosti u poljoprivredi i tehnologije koja se vrlo brzo mijenja, htio bih reći da imamo tu poljoprivrednu savjetodavnu službu u državama članicama koja se bavi integriranom zaštitom e, bilja. Zatim imamo e, izobrazbu e, koja i tečajeve koji se nude na nacionalnoj razini vezano za pesticide. A zatim i svakih pet godina trenutno imamo obuku o novoj tehnologiji i najnovijim dostignućima. Odgovorit ću samo na još e, pitanje vezano uz e, bespilotne letjelice, odnosno dronove u poljoprivredi i zabrani. E, oni se mogu koristiti, ali samo kao izuzeće i kao za raspršivanje sredstava. Dakle, ukoliko država članica ima dokaze da se to radi na vrlo siguran način. Dakle, ukoliko se država članica ima nad time kontrolu,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 Ovo što ste rekli je e, podupire ono što je već izneseno i moramo se više potruditi kako bi e, e, se ne bismo udaljili od cilja da integrirana zaštita bilja bude uvedena i postoji veliki konsenzus o tome da integrativno e, zaštitu bilja moramo promicati kod, e, kod e, svih stupnjeva uporabe proizvoda, zatim kod komunikacije, obuke za uporabu pesticida i moramo dalje održati i naglasiti primjere dobre prakse, to ćemo uključiti u izvješće da time zaključujemo ovu točku. Dakle, e, amandmane podnosite do 5.9. A sada e, se vraćamo na točku 10. transparentnost i održivost procjene rizika EU-a u prehrambenom lancu u našem odboru je gospođa Kadenbach bila zadušena za ovo izvješće, a, a nadležno, e, nadležni odbor je inače odbor ENVI, e, tema e, transparentnost i održivost procjene rizika u prehrambenom lancu često se naziva uglavnom zakon o hrani, a ovo izvješće nam dati e, detalje. Hvala. Drago mi je što se e, danas mogu nešto e, reći o ovoj temi i E, žalim što e, komisija nije ranije odlučila se pozabaviti ranije ovom temom e, zbog kašnjenja ovog prijedloga komisija nije mogla eh, u potpunosti se pridržavati vlastitih propisa i eh, kratki rokovi su ograničili razmjenu eh, sa predstavnicima javnog društva i svi postojeći resursi nisu mogli E, biti iskorišteni kao što sam već e, rekla e, u prvoj razmjeni i mišljenja. Pozdravljam prijedlog komisije i to je jedan korak u pravom smjeru, a to je da se ovo što već sada postoji, postojeća direktiva i postojeći propisi da se dalje popravljaju i svi propisi koji e, su povezani sa prehranom poput e, GMO i u hrani za životinje, zatim dodaci, e, dakle da se ovo harmonizira sa ovim prijedlogom koji je na stolu zbog kratkoće vremena. Možemo se koncentrirati samo na one točke koje se tiču transparentnosti. Ne možemo baš uzeti u obzir sve sve e, e, detalje. E, samo se tako može garantirati da ovaj sektor ima jednake mjerele i da se mogu izbjeći bilo kakve kriva tumačenjem ovo, ja se nadam da će se ovo jednog dana revidirati i preraditi kao što sam imala priliku prije ljeta reći. Refit eh, se treba eh, pozabaviti općim eh, propisima i zakonima o hrani i možemo utvrditi u kojim područjima se situacija može popraviti. Što se tiče glifozata, pokazalo se da povjerenje građana Europska, Europske unije je vrlo poljuljano. Četvrta Europska građanska inicijativa iz 2017. želi suzbiti e, netransparentne procese koje se tiču procjene rizika i e, iz mojeg stajališta e, ja bih bila zadovoljna ako biste mi rekli što još mislite o ovome što se tiče otvorenih i pristupnih e, podataka koje objavljuje EFSA. Prijedlog komisije u ovom e, pogledu je ambiciozan, no smatram da je e, potrebno ovo da se još malo i proširi nakon mnogo razgovora sa stručnjacima dolazim do zaključka da je aktualni prijedlog nudi mnogo prostora za pogrešne interpretacije i stoga želimo manje objavljivanja i e, manje objavljivanja odmah znači i manje transparentnosti. Kao što vidite iz ovoga predlažem da, e, da iz e, sporazuma iz Orhusa odlučujemo i u, da to unesemo u bazu koja osnovu koja će biti pristup informacijama i e, podloga e, tome da javnost ima e, platformu za pristup informacijama. Zatim ne smije se to jamčiti samo u slučaju hitnog slučaja, već se to tiče svih informacija i e, mogućnosti gdje može biti e, događaja koji mogu ugroziti ekološku sigurnost i zdravlje građana. Samo tako može biti očuvano ono načelo predostrožnosti e, što se tiče sastava uprave EFSE mora biti harmonizacije sa drugim agencijama EU-a kako bismo pokrili različite e, interese i kako bi dijalog bio širok, e, moraju biti zastupljeni i e, predstavnici parlamenta, zatim predstavnici civilnog društva, zatim različiti predstavnici industrije i potrošačkih organizacija. Ja sam se zauzela za to i za to da Europski parlament treba biti zastupljen sa dva člana je da e, se ostali predstavnici dakle industrije potrošačkih organizacija e, zastupaju, da ih zastupa pet članova. E, što se tiče stručnjaka u stručnim tijelima, možemo, možete vidjeti iz mog nacrta mišljenja da što se tiče imenovanja tih stručnih osoba u stručna tijela, ne bih e, dala to ovlast za to samo zemljama članicama e, u ruke jer e, mogući politički utjecaj mogu zemlje članice izazivati na taj način i imenovanja stručnjaka je naravno poželjno da ih e, imenuju zemlje članice, ali e, to ne bi trebala biti isključivo kompetentnost zemlja članica, zemalja članica. E, zatim se se spominje pojam općih savjetnika da oni se to se tiče samo administrativnih formalnosti, e, studije e, ne smiju biti e, predmet ovog savjetovanja samo. Dakle, na taj način možemo osigurati neutralnost. Svaki suradnik i koji savjetuju neko poduzeće nisu članovi nekog drugog tijela i stoga tražim e, da sva, svi zahtjeve za savjetovanje i odgovori, dakle sam savjet koji se daje da se objavi e, sve podaci, informacije koje su potrebne, postoji prijedlog e, da se uspostavi unin registar za studije kako bi se E, mogli e, na jedno mjesto okupiti svi takvi radovi, sve studije. Tako bi se e, izbjegle studije koje možda nisu u interesu nekog proizvoda koji se kani pustiti na tržište i molimo, moramo nastojati zatvoriti sve moguće rupe koje još su tu E, studije za preispitivanje. O njima se mnogo raspravljalo e, kod e, različitih i rezultata nekih dviju studija. Onda treba pokrenuti jednu treću studiju da se utvrdi gdje je nastao takav jaz i to mi se svidjelo. Dugo smo savjetovali se o tome koliko E, ovaj prijedlog možemo izmijeniti i poboljšati i na kraju nakon mnogobrojnih e, razgovora sa znanstvenicima i direktorima EFSE došli smo do zaključka da ova jedna zadnja studija ne može se naručiti ta studija e, to bi se financiralo E, novcem EU-a i e, a time e, bi troškove izbjegla i industrija i ne želimo da onda tako nešto padne na financijski trošak EU građana. Već sam objasnila da će novi transparentni pravili E, omogućiti bolju komunikaciju o procjeni rizika, samo e, rano objavljivanje podataka i, e, može se osigurati da svi sudionici u raspravi budu vrlo rano obavješteni i tek onda nakon ocjene i objave ocjene EFSE to će se predočiti, pod, eh, podastiti komisiji. I tako možemo eh, isključiti da preskočimo nekakve rizike koji su ipak prisutni što se tiče proračuna. Eh, za EFSU je onda potrebno izdvojiti više novca iz proračuna, no moramo reći i neka nam bude jasno da bez određenih proračunskih povećanja ne možemo ove promjene i provesti. I na kraju um, imamo prijedlog na stolu koji i sadrži dobre, dobra načelu i koje bih s vama htjela prodiskutirati, po mogućnosti promijeniti i nadopuniti. Ja se radujem svim vašim amandmanima i zahvaljujem se izvjestiteljima u sjeni. Hvala. Pan Bogović zastupnik Bogović. E, dobar dan. Gospođa Anis Schreier-Pirik je bila izvjestitelj u Sijeni EPP-a, no ona je popodna na odboru Peš gdje je glasovanje i zahvaljuje se e, gospođi Kadenbach iz SID-a za izradu ovog mišljenja. Kao što je spomenuto ranije, drago mi je da je komisija dala zakonski prijedlog jer EFSA objavljuje mnogo mišljenja, no nije na to obvezana e, pokazuje se da e, treba revidirati mm, pravila o transparentnosti EFSE. EFSI je sve teže nalaziti. E, stručnjake za znanstvene, e, znanstvena tijela i e, ovo bi moglo više stvoriti novih e, problema nego riješiti postojeće, kao što sam rekla u srpnju, vrijeme e, objave, e, manjak vremena i manjak procjene rizika ne pridonose sve ovo Žal što nema procjene rizika što se ne može objasniti i žalim činjenicu jer e, postoji potencijalni rizik za konkurentnost i inovativnost e, e, onih koji se prijavljuju. Konkurenti iz trećih zemalja mogu onda stupiti na tržište i tako zaobići naše konkurente koji čekaju dugoročno europska odobrenja. Komisija e, predlaže nešto što može ugrožiti ovaj dio industrije istraživanja. Ja sam e, predložila da bi e, možda takova e, odredba mogla e, izložiti EPS-u po priličnom javnom pritisku i to je pravan, pravi rizik ako se EPS-u prisili da objavljuje sve znanstvene studije. Transparentnost ne mora postati ex ante, može biti i ex a javni interes ne bi trebao značiti e, da se baš sve objavljuje prije objavljivanja samog znanstvenog mišljenja e, jer to bi možda iskoristili i konkurenti iz trećih zemalja, a to bi mogli, i, mogli ugroziti i e, EFSU u očima europske javnosti gdje bi se možda mogle organizirati kakve hajke ili neugodne situacije u ovom kontekstu. Bilo bi dobro zemljama članicama da imenuju e, stručnjake, ali ne da ih prisiljavaju na to e, jer to bi moglo izazvati političke konflikte, odnosno uplitanje EFSA treba skupiti stručnjake iz što je moguće iz više zemalja i e, treba e, e, EFSA je do sad, vrlo neovisno radila i to treba ipak priznati i što se tiče upravnog odbora EFSE to je sada slučaj u agencijama EHA i EMA što se drugim agencijama Europske unije. Dakle, što se tiče e, veličine, odnosno dijapazona proizvoda koje e, EFSA pokriva, treba biti više predstavnika industrije, e, treba i predstavnici za dodatke u hrani, hrani, zatim za GMO i zatim predstavnici zdravstvenih organizacija, e, e, organizacija za akvakulturu e, i poljoprivrednici su već predstavljeni u prijedlogu i potrebno je još promijeniti sastav e, tog tijela i način na koji glasuje. Što se tiče e, članka 17 e, gdje se napominju zaposlenici u prehrambenom lacu. Zašto ovo uključivanje i će se i amandman 25 pa, i članak 32. Ne protivim se e, studijama i zašto to maknuti. Hvala u ime gospođe Anis Hiripirik. Da, e, jasno mi je da je teško kratiti tuđi tekst, ali moram reći da više ne možemo si ovoliko vremena dozvoliti. E, gospođa McIntyre, hvala. E, zahvaljujem i izvjestiteljici na ovom mišljenju. podržavam u velikoj mjeri e, glavni cilj povećanje transparentnosti procesa procjene e, rizika, a vrlo je važno povjerenje javnosti u ono što radimo. Što se tiče Refita, e, on nam je pokazao da naš e, sustav je zapravo učinkovit i da nas doista štiti od e, rizika i da e, je prikladan za ono što mu je svrha i to mora i dalje ostati karakteristika e, postupka e, procjene. Međutim, to ne znači da ne postoje mogućnosti za poboljšanje, pogotovo u smislu povećanja povjerenja javnosti u ono što se radi. Trebamo postići ravnotežu između veće transparentnosti i e, poštivanja onoga što, je, što se može lektivno smatrati povjerljivim informacijama. Dakle, E, informacije koji podnositelj zahtjeva podnosi o nekoj tvari, on e, zapravo ugrožava e, komercijalne interese. Mislim da bi nam tu kao primjer mogao poslužiti farmaceutski sektor, jer oni imaju rezultate kliničkih istraživanja i e, postoji, e, postoje rješenja za e, povjerljivost informacija, tako da mislim da bi nam to mogao biti dobar primjer koji bismo mogli razmotriti. Stoga ću podnijeti neke amandmane koji će odraziti ovo što sam upravo rekla. Hvala. Hvala. Zahvaljujem e, kolegici Kadenbach na izvrsno obavljenom poslu, vrlo dobro mišljenju i kao što sam već rekao, ovo je vrlo važna tema. Zašto? Zato što je EFSA vrlo važna europska institucija. Da kako nekad nam se ne sviđa ono što su radili pa nam se čine silom mraka. E, međutim, oni doista dobro rade u smislu da mi imamo najsigurniji e, sustav hrane i to upravo zahvaljujući njima. Bez njih ne bismo imali i inovacije u tehnološkom e, procesu, a isto tako i ekološke inovacije u smislu da pronalaze alternative e, kemijskim tvarima u smislu upotrebe mikroorganizama i tako dalje. Zbog toga je važno da e, i mi političari i naši građani imamo povjerenja u EFSU. Stoga bih zagovaram i podržavam jačanje pozicije EFSE važno je da se njih doživljava kao e, kvalitetnu instituciju i mora se omogućiti i dovoljne resurse e, da se da oni učinkovito mogu procjenjivati e, buduće inovacije. Dakle, važno je da i u buduće imamo nove metode i da onda mi možemo pokazati da se nešto dobro radi. Naime, ne smijemo sad imati na umu samo svoj politički interes da se kao ovaj, u izlogu možemo e, pokazati evo mi smo tu nešto napravili. Ovo što tu radimo ne smije ugroziti e, dobro funkcioniranje oni koji moraju dobro funkcionirati. Dakle i mali proizvođači i srednji proizvođači i e, agencije njima oni ne smiju pomisliti da mi objavljujemo njihove informacije što će onda iskoristiti konkurencija, a samo zato da bismo mi mogli reći da smo povećali transparentnost. Dakle, EFSI trebaju dodatni resursi, ljudi pogotovo koji će moći e, se nositi s ovim problemima. Hvala. Ja ću se e, e, izraziti u ime svoje kolegice koju mijenjam. Ona se zahvaljuje gospođi Kadenbach nešto o mišljenju i stavu komisije. Neke dijelove prijedloga možemo poduprijeti najbolje e, u prijedlogu komisije jeste e, objava registra u u registru studija prije nego što ih EFSA obradi, no tu je i e, pristup, pitanje pristupa e, informacijama e, javnost od nas očekuje da okončamo sagu o glifosatu i da imamo što više transparentnosti i EU mora povratiti povjerenje u svoje ustanove i prijedlog e, e, komisije podriva e, sporazum iz Orhusa i znanstveni podaci i studije može, mogu biti mogu biti zaobiđani ako industrija izbjegne da se oni objave i ako imamo E, e, znanstvene studije koje se povlače ako utječu loše na gospodarske interese. i Navode se četiri vrste informacije koje industrija može smatrati povjerljivima u postojećem propisu, ali eh, ne postoji nadređeni javni eh, interes i to je veliki propust što se tiče eh, izvješća gospođe Kadenpah. Vi poboljšavate prijedlog komisije. Mi iz zelenih se radujemo što ste uklonili najlošije dijelove prijedloga, recimo e, zaštita konvencionalnih interesa. E, mi ćemo pokušati još zatvoriti neke rupe koje postoje na popisu e, onoga što se smatra povjerljivim, a što ne. Hvala lijepa. Hvala, gospodinu Tuzulu, Hvala predsjedavajućem i zahvaljujem izvjestiteljici. U ovom smo domu već u raznim navratima imali priliku e, razmatrati teme povezane sa EFSOM i temom sigurnosti hrane. Naravno da su to izuzetno e, važne teme. E, vrlo je važno da e, agencija bude neovisna, da ima dovoljno resursa, dovoljno sredstava i ljudi da kvalitetno obavlja svoj posao, između ostaloga da izdaje dozvolu i odobrenja. Želio bih spomenuti jedan aspekt koji je možda negativan ili ograničavajući u smislu naših budućih nastojanja da promičemo inovacije na način koristan građanima i da to činimo kroz istraživanja i kroz panele. Naime, vidio sam niz izvještaja malih i srednjih tvrtki u kojima, koje se inače bave e, prirodnim proizvodima i njih zanima e, kako ono što rade stručnjaci može biti ili zadovoljiti potrebe ovakve proizvodnje. E, recimo, do sad je bilo problema s određenim sintetskim kemikalijama. E, u pristupu koji smo do sada imali postoje neke kontradikcije. Naime, te su tvrtke e, govorile kako one ne budu, nisu prisutne e, na panel, panel raspravama, često nisu mogućnosti da dođu, isto tako nemaju adekvatan dijalog sa EFSom. Dakle, treba to razviti i treba omogućiti da i one dobiju informacije iz svih tih istraživanja, a dakle moramo e, postići da to što se radi bude na razini ili u skladu sa ciljevima koje želimo ostvariti. U redu, hvala. E, ovo su bili izvjestitelji sjeni, a sada imamo ostale prijavljene po jednu minutu. Gospođa Peti. Prijedlog Europske komisije, ali želim što ovaj prijedlog e, je ograničen samo na devet akata, te je propušteno razmotriti važne zahtjeve vezane uz sigurnost hrane i njenog označavanja, e, a to je nešto što Parlament već godinama traži. E, kolega Erdoš je predložio amandmane za izmjene direktive o medu u pogledu izmjene označavanja zemlje porijekla meda E, i te amandmane sam ja podržala a to je europski parlament tražio u nekoliko navrata posljednjih e, godina. ova mala izmjena koju tražimo stala je na jedan e, list papira a puno znači za europske pčelare i potrošače i žao mi je što to komisija nije predložila. smatram da se na svakom poljoprivrednom proizvodu treba nalaziti oznaka zemlje porijekla i smatram da je komisija trebala takve naše zahtjeve prepoznati i predložiti želim podsjetiti na problem označavanja mesa i mesnih proizvoda i praćenje sljedivosti tih proizvoda i još jednom se zalažem da se na oznake stavi datum e, i mjesto klanja kako bi se stalo na kraj prijevarama koje se događaju sa mesom. Hvala Merci, Monsieur le Président. Alors, la transparence de la chaîne alimentaire et la sécurité alimentaire sont évidemment des sujets essentiels. La question que je me pose aujourd'hui, veillez-vous pour la transparence des produits sur les territoires nationaux. Hvala, ovo su sve vrlo važna pitanja, ali pitanje koje postavljam je e, prati li e, komisija, dakle ne samo domaću proizvodnju, nego i uvoz. Imamo proizvođače u Francuskoj koji e, tvrde da imamo GMO proizvode koji se uvoze i koji su suprotni našim propisima. Ovdje e, amandman broj 5 omogućuje, e, daje nam neke ovlasti europskim tijelima, ali postavlja se pitanje što možemo učiniti kako bismo dobro ispitali uvezane proizvode i osigurali se da oni nemaju tvari poput, na primjer, glifosata. Hvala. E, ja bih želio zahvaliti izvjestiteljici, napravila izvrstan, e, izvrsno mišljenje i to je dobar prvi korak u bavljenju ovim važnom temom. Mislim da je čudno što komisija nije ranije već e, počela raditi na ovoj reformi i dala ovaj prijedlog jer jednostavno ona time eh, je prekršila svoje vlastite propise. Nemamo dovoljno vremena za eh, ni procjenu učinka, ni eh, provođenje konzultacija, to je svedeno na svega nekoliko, nekoliko tjedana. Procjena RIFIT je u ukazala na niz e, problema, recimo nedosljednost, e, odnosno različitu praksu u različitim državama članicama u primjeni e, općih propisa o hrani. A ima i neke stvari o kojima komisija ne govori u svom prijedlogu, a, a i već smo o tome govorili prošlog listopada na jednom panelu. A to je o tome kako se naručuju istraživanja i kako se osiguravaju sredstva za provođenje neovisnog istraživanja. E, mislim da je gospodin Hitna spomenuo riječ inovacija, a to je riječ, odnosno pojam koji ja smatram ključnim. E, trebaju nam inovacije, one da kako se moraju ispitati prije nego ih pustimo u upotrebu, ali ako ljudima pretjerano otežamo e, razvijanje inovacije, oni će to prestati raditi, sasvim jednostavno. Ja nisam neki veliki zagovornik, niti imam potrebu braniti europske institucije, pa tako ni EFSU, ali uvijek postoji rizik i uvijek će postojati e, rizik kad nešto uvodite. Dakle, ako samo u svemu vidite rizik, onda nikad ništa nećete imati ni dobiti. Sve podrazumijeva neke rizike. E, benzin treba procijeniti E, vrijedili se izložiti tom e, riziku, odnosno treba vidjeti kakva je ukupna jednažba. Ovo načelo predostrožnosti jednostavno guši inovacije. Što god nam nije sasvim jasno i poznato, onda to nećemo raditi. A eto, e, broj stanovnika na svijetu neprestano raste, treba graditi kuće, ona nekako odbijaju da rastu same od sebe i tako dalje. Jednostavno postoje granica toga koliko možete gušiti inovacije. Pa evo, zamislite, e, električna struja, bismo li je imali danas uopće da smo imali ovakav pristup inovaciji. I sada e, govorim izvjestiteljici, doista se nadam e, da ćete snažno, da ćete to pokazati, isto tako da ćete uključiti temu bakar dioksida u Mislim e, da je gospođa Kadenbach e, e, dobro odradila svoj posao, no mislim da smo dosta suzdržani sada je vaše mišljenje gospođo Kadenbach najavilo, odnosno otvorilo mnoga nova pitanja industrija i njezini interesi su visoko cijenjeni, a nisu toliko e, visoko cijenjeni i mišljenja udruženja i javnosti e, i e, moramo biti jasni zašto komisija to nije prije obavila čemu sada e, žurba i odlučujuće da sada ne pati kvaliteta ovog prijedloga što je sa manjkom neovisnih stručnjaka u tijelima EFSE i kako Europa može E, međunarodno postaviti mjerila e, kako ne bismo strahovali od toga da e, se neki postupci odobravanja pomaknu, odnosno maknu iz Europe u treće zemlje. Nešto ću kratko i slatko reći, naime mnogi su već svašta rekli i pitali, ali e, čovjek se pita koja je svrha nas zastupnika i našeg posla ako komisija riješi sve unaprijed i prije nego što mi ovdje stignemo shvatiti što se događa, sve već bude e, riješeno. E, mnogo je problema vezano s ovom temom, povjerenje javnosti. A ne zaboravimo stanovništvo Europe bira političku da budu ovdje, da rješavaju stvari, da se brinu da je e, sve u redu i e, ako to ne uspijemo onda baš nećemo e, stvoriti neko veliko povjerenje u ono što radimo i u, naravno da tada teorije zavjere e, uspijevaju bolje nego ikada u takvom okruženju. Hvala. Ovo ovaj je bio zadnji govornik na popisu, a sada riječ ima komisija. Direktorica glavne uprave za hranu i sigurnost hrane e, Sante. Hvala vam e, predsjedavajući, hvala svima što ste mi pružili ovu mogućnost da čujem što imate za reći i da razgovaram s vama. Kao prvo bih svakako željela zahvaliti E, članovima ovog odbora na angažiranosti i e, želji da raspravljaju o prijedlogu komisije. E, komisija se i dalje nada da aktivnom uključenošću svih u rad na nacrtu ovog teksta da ćemo uspjeti usvojiti ovaj zakonodavni akt u vrijeme ovog, tokom ovog mandata. Jasno je da ovime e, nastojimo osnažiti europski sustav e, sigurnosti hrane. Vidite da smo i proveli procjenu RIFIT, e, razmotrili i opće propise o hrani i naš sustav procjene rizika i utvrdili da zapravo su prilično kvalitetni. Želimo osnažiti transparentnost tu želimo biti ambiciozni u tom pogledu jer treba uočiti i prihvatiti sve više očekivanja javnosti u pogledu e, transparentnosti raznih procesa, pa tako i procesa procjene rizika. Također treba uočiti i osigurati e, i dalju održivost sustava e, i u kontekstu rada Europske agencije za sigurnost hrane Rečeno je puno puta, ali i treba reći puno puta da e, sustav procjene e, rizika e, pridonosi važnoj ulozi EFSE, odnosno da EFSA tu igra važnu ulogu i da je vrlo važno da postoji povjerenje u rad te agencije. E, isto tako sama EFSA mora e, pokazati odgovornost e, i odgovarati građanima jer to je načelo u našem demokratskom sustavu. Važno je da budemo proaktivni u objavljivanju rezultata svih istraživanja i isto tako istraživanja vezanih uz zahtjeve za odobrenjem. To je jedan od temeljnih e, ciljeva ovog prijedloga e, u pojedine države e, članice spominju mogućnost sukoba između s jedne strane potrebe da se osigura e, s transparentnost, a s druge strane e, e, da se ne otkrivaju prerano nova otkrića. Dakle, mora postojati sustav povjerljivih informacija. Dakle, jasno je da javnost ima pravo tražiti transparentnost u skladu s konvencijom iz Orhusa, vjerovatno za one koji su e, o tome govorili e, možda treba još pomalo razjasniti tu temu ali e, konvencija iz Orhusa ne, ne smanjuje zaštitu podataka dakle tamo smo imali s jedne strane veću transparentnost s druge strane veću sigurnost osobnih podataka isto to se dakle može primijeniti u kontekstu propisa o hrani Europske unije već je rečeno da se ovom prijedlogu govori o javnim konzultacijama u odnosu na e, studije i istraživanja i da EFSA i dalje je ta koja provodi procjenu e, rizika. E, EFSA e, svakako može e, provjeriti sve što je dobiveno kroz e, studije koje je naručila komisija. Također EFSA daje savjete u odnosu na ono što treba industriji, što je važno i dobro za male i srednje tvrtke i ona ih treba podržati i pomoći im u prilikom traženja odobrenja. Komisija htjela e, napraviti i korak dalje i povećati relevantnost EFSE u smislu znanstvenih istraživanja i zbog toga se predviđa mogućnost da komisija u izvanrednim okolnostima zatraži dodatnu provjeru, dakle studije kojima će se verificirati već dobiveni rezultate. To je jedan vrlo važan dodatak e, nadležnostima koje je EFSA do imala, isto tako i koje je komisija do imala u smislu upravljanja e, rizicima opsek eh, je eh, ove odredbe po našem mišljenju dovoljno eh, širok da omogućuje komisiji da naručuje smislene studije i kojima će se osigurati dobivanje podataka koji sada nedostaju. Također se nastoji maksimalizirati nadzor javnosti. Mislimo da je to važno radi većeg povjerenja potrošača, da je bitno da oni sudjeluju i mogu pratiti ove procjene, a to je jedan od temelja razvoja e, sveobuhvatne i učinkovite komunikacijske strategije e, što je nešto što ranije nije uvijek postojalo i zbog toga je potrebno osnažiti. Govori se o znanstvenim panelima, o njihovom sastavu i to je netko od uvaženih zastupnika spomenuo. E, svrha je njihova da EFSI omogući e, pristup e, najboljim znanstvenicima. Važno je da to u buduće bude moguće, bez toga ćemo imati problema i to je nešto što nam je pokazao RIFIT, dakle procjena RIFIT, da trebamo to osnažiti. Evo, kao što su mnogi već rekli, a i ja bih samo e, ponovila, sve se ovo može postići samo uz odgovarajuća e, sredstva, dakle treba će za to poseban fond, treba će e, ljudi koji to mogu napraviti, tako da sigurno ovo što se predlaže ima svoju cijenu i to je već naznačeno u financijskom prikazu. Željela bih također nešto ukratko odgovoriti na kritičke, kritične primjedbe koje su se čule u smislu e, zašto nije provedena puna procjena učinka. E, jasno je da je ovo što predlažemo e, rezultat, odnosno ima svoje temelje u procjeni RIFIT. E, tu smo imali intenzivne rasprave i sveobuhvatne rasprave sa raznim dionicama. E, provedene su konzultacije, organizirane radionice i tako dalje. Tako da smo već u toj fazi imali vrlo opsežne konzultacije sa raznim dionicima, a imali smo još i konzultacije o samom prijedlogu teksta i e, glavnim temama e, teksta. E, spomenula sam već kako su ovdje zadržani poticaji i za inovacije. Tu se nije mnogo toga mijenjalo jer smo smatrali da je neophodno tako postupiti. Naime, namjeravamo i dalje štititi povjerljivost informacija, pa ne očekujemo neki utjecaj u tom smislu na tvrtke. E, bilo mi je drago čuti da neko spominje e, ljekove, dakle e, drugi sektor u kojem imamo već razvijene e, politike e, u odnosu na dobivanje proaktivnih e, podataka, osiguravanja transparentnosti u radu njihove agencije. Nedavno smo upravo govorili o tome i imamo jedan izvještaj koji je pokazao vrlo pozitivan feedback i od strane industrije. Dakle, tu se nije dogodilo ni na koji način da je, su inovacije ugrožene, niti da se povlače ili dokidaju potpore eh, inovacijama. To su elementi koje bismo željeli imati i u ovom području eh, i očekujemo da će do toga i doći da kako, da će nam biti drago nastaviti e, raspravu i s vama u odboru i s cijelim parlamentom kao i s vijećem u odnosu na ove prijedlog kako bismo dobili kvalitetan tekst koji bi mogao brzo biti e, usvojen. Zahvaljujem još jednom svima, pogotovo izvjestiteljici e, Kadenbaha i svima vama na konstruktivnoj diskusiji. Zahvaljujem. E, rok za e, amandmane je 4. rujna. Hvala još e, na jednom na svim doprinosima. Nadam se amandmanima i radujem se sa raspravi koju ćemo imati na sastanku izvjestitelja u sjeni. Hvala lijepa. E, punkt punkt 12 a sada nastavljamo e, i prelazimo na, čla, e, na točku 12 i 13 kojima ćemo se pozabaviti zajedno, a odnose se na obzor Europa. Mm, gospođa Katajnen je izvjestiteljica za mišljenje. Kao što već znate, napredak, nove tehnologije, inovacije, e, teme su od velikog značaja za poljoprivredu. Imamo sada osmi okvirni program a one nakon toga imat će, nosit će naslov Obzor, Obzor Europa i e, imat će ukupne, e, ukupna sredstva od 94 milijarde eura. Pod e, stupom 2, globalni izazovi i industrijska konkurentnost, e, predviđa se iznos od 10 milijardi eura za e, klaster pod brojem 5, e, hrana i e, prirodni resursi, koji se odnosi na područje poljoprivrede i ima proračun od 3,8 milijardi eura kojim upravlja opća uprava Europske komisije Agri. Ovo je vrlo važno područje a nadležni odbor je e, ITRE. Odbor ITRE se protivi raspodjeli e, tog iznosa od 10 milijardi eura na e, hranu i prirodne resurse. Pa ćemo poduzeti neke korake u tom smislu. Tema je vrlo važna i u svjetlu zajedničke poljoprivredne e, politike i e, proračunskom okviru od 2021. do 2027. Potrebno nam je više sredstava za istraživanje inovacije i za transformaciju i napredak u poljoprivredi. A sada dajem riječ izvjestiteljici e, gospođi Tajnen koja će nam e, predstaviti točke 12 i 13 zajedno. Izvolite. Zahvaljujem e, predsjedatelju e, i kolegama. Potpuno se slažem s prijedlogom predsjedavajućeg da je nacrt komisije vezano za istraživanje i razvoj vrlo pozitivan, te da pokazuje kako komisija razumije zašto su nam potrebna ova pravila u e, razvoju u poljoprivrede kako bismo se nosili s izazovima u budućnosti. Mm, jako sam zadovoljna s nacrtom e, komisije, budući da pokriva gotovo sve relevantne sektore. Potrebni su nam ovakvi projekti, odnosno programi kao što je Obzor Europa, koji bi nam omogućili bolju konkurentnost i stvorili nove poslovne prilike. Trebali bismo iskoristiti E, taj program kao e, alat, instrument za e, suočavanje sa izazovima poput klimatskih promjena. To je nešto što doista teško pogađa poljoprivredni sektor. E, dodijeljena sredstva u iznosu od 10 milijardi e, eura za klaster pod brojem 5 e, treba potaknuti nova rješenja i biti u skladu sa održivim ciljevima razvoja Ujedinjenih naroda, posebno onim vezanim za glad. Drago mi je da je ta svota u iznosu od 10 milijardi eura, međutim, naglasila bih da proporcionalni omjer za poljoprivredu treba održati na istoj razini. Posebice ako se povećava cjelokupni proračun. Mislim da ovaj odbor može e, dati e, vrijedan doprinos e, petom klasteru. Imamo dakle 10 milijardi predviđen za poljoprivredni sektor, ali zapravo ne znamo kako će završiti. Međutim, ono što znamo e, je da će ovaj odbor jamčiti upotrebu tih sredstava u ovome sektoru. Iako je važno da e, poruka iz ovog odbora e, dođe do odbora ITRE, a ta je da ne želimo prihvatiti rezanje sredstava. Ono što poljoprivreda može jeste doprinijeti velike petom klasteru hrana i prirodni resurse. Naravno, odbor Agri je pravo mjesto na kojem treba raspravljati o ovim pitanjima. No isto tako trebamo se pozabaviti i e, zajedničkim područjima. Nijedan klaster ne može postojati sam po sebi. On uvijek ima utjecaje i ispunjava ciljeve i drugih e, klastera. Posebice ako pogledamo e, biokružnu ekonomiju, pa zbog toga treba uzeti ovu temu s velikom ozbiljnošću. Što se tiče e, petog klastera, istaknula bih e, nešto konkretno, a to je pod brojem četiri, e, koji se bavi unutarnjim plovidbom. Mislim da je jako važno imati unutarnje plovne puteve jer su oni dio ekološkog sustava i općenitih plovnih puteva. Mislim da je jako lijepo vidjeti da se ovdje uključuje i šumarstvo, jer je šumarstvo izvrstan primjer promicanja biokružne ekonomije. Pogledamo li e, višegodišnje strateško planiranje, mislim da ovdje trebamo zajamčiti da će e, program Obzor Europa biti učinkovito proveden, odnosno primjenjen. Posebice u okviru petog klastera. E, moramo e, se pobrinuti da se ovdje uključe i e, ciljevi zajedničke poljoprivredne politike. Moramo se pobrinuti za sinergiju između obnovljene zajedničke poljoprivredne politike i obzora Europa. Oni ne bi smjeli biti u sukobu, premda su proračunske e, stavke odvojene kao i njihovi ciljevi. Htjela bih se dotaknuti misija na kraju. Nemamo detaljne informacije, pa bih zamolila komisiju da nam pobliže e, nadalje objasni sam postupak. Međutim, predlažem e, da se misiju nazove ugljično neutralni, otporni i hranjivi prehrambeni sustavi bez otpada do 2035. godine. E, tu misiju mogu podržati i drugi klasteri, te ona ima e, potencijal za e, stvaranje inovacija. Moramo pronaći način, alternativne načine za prelazak na klimatski mm, fleksibilnu poljoprivredu i također obratiti pozornost na tokove otpada i otpada posebno iz uh, lanaca industrijske proizvodnje. Evo to bi bilo sve od mene. Veselim se čuti uh, o komentare svojih kolega i kolegica. Uh, hvala mm, gospođo izvjestiteljica. Otvaram raspravu. Prvo će vam se obratiti gospodin zastupnik Bogović. Thank you. Uh, uh, hvala. Uh, moj nizozemski kolega ne može biti ovdje s nama, pa govorim u ime kolege Tom van Kildelara, koji mi je dao svoj <laughs> tekst, ali on je nešto kraći od onog prvog. Drage kolege, najprije pozdravljam Prijedlog komisije za program Obzor Europa, e, poput izvjestitelja, izvjestiteljice, vjerujem da je potrebno dodatno financiranje za e, hranu i prirodne resurse. To će nam pomoći da e, poboljšamo konkurentnost Europske unije, a što je jednako važno, postići ćemo ciljeve koje su postavili Ujedinjeni narodi u svojim ciljevima održivog razvoja. Ovo je povezano naravno i sa prijedlozima u okviru zajedničke poljoprivredne e, politike te e, pod, poduprto pokazateljima. Želimo li imati održivu poljoprivredu, potrebno je stvoriti i e, primijeniti nove tehnologije. Stoga podržavam prijedloge izvjetiteljice da se i riječ poljoprivreda ili poljoprivredni doda pod naslov e, petoga klastera. E, to je logično jer hrana potječe iz e, poljoprivrede, odnosno poljoprivredne djelatnosti. Kao drugo, htio bih da se ambiciozno postave ciljevi u ovom mišljenju u svjetlu prvoga cilja održivog razvoja, a to je ukidanje siromaštva. Naravno, e, dosta i visok e, postotak siromaštva među poljoprivrednom, e, poljoprivrednim stanovništvom i zato ove mjere moraju biti u službi naših poljoprivrednika i njihovih boljih uvjeta života. Po mom iskustvu istraživanja E, su korisna ne samo zbog znanstvenog napretka, već isto tako zbog toga što podržavaju e, ekonomsku e, održivost proizvodnje hrane. Hvala. Pani posao Madame McIntyre. Gospođa McIntyre. Hvala. Zahvaljujem izvjestiteljici na ovome mišljenju Europska komisija želi e, dati 10 milijardi eura u, e, za klaster broj 5 hrana i prirodni resurse. Time se prepoznaje važnost e, poljoprivrednog sektora i njegovog doprinosa našim ciljevima politika. Zbog toga doista toplo podržavam ovaj prijedlog da se pod naslov petoga klastera uključi i riječ poljoprivredni. Dakle, mi se oslanjamo e, na naše poljoprivrednike i za proizvodnju hrane i u smislu e, obsluživanja prirode, pa zbog toga i njih treba uključiti u ovaj naslov. Postoji e, nekoliko glavnih temeljnih načela na kojima se temelji program Obzor Europa. Kao prvo, znanstvena izvrsnost, dodana vrijednost, a zatim polučivanje najboljih prednosti, a za to je potrebna suradnja. Želimo li nastaviti e, na uspjesima, graditi dalje na uspjesima obzora 2020. moramo se usmjeriti na izvrsnost. E, javno financiranje znanstvenog rada mora se temeljiti na stvarnoj međunarodnoj izvrsnosti. E, moraju, poljoprivrednici i dalje moraju imati dobar pristup novim tehnologijama i istraživanjima kako bi mogli proizvesti hranu na održiv način. Da bismo s jedne strane nahranili svijet, a s druge strane zaštitili okoliš za buduće naraštaje. Mislim da moramo imati e, ravnotežu između e, primjenjivog istraživanja i e, teoretskog kako bismo mogli što prije prenijeti rezultate istraživanja i pretočiti ih u komercijalne proizvode. Evo, u ovim područjima e, imat ću nekoliko amandmana, ali e, velika hvala izvjestiteljici. Hvala sada e, zastupnica Hojbuš. Hvala. Ovaj e, istraživački program je iznimno bitan i za nas zelene. No, ovdje je sve vrlo općenito formulirano za nas kao političare. Ne postoji e, mogućnost e, da se program usmjeri u određenom točno definiranom smjeru recimo kod e, pesticida, više kod održivosti, istraživanja, zamjena za pesticide, stvaranje novih osnova za održivu poljoprivredu. To se govori o dvogodišnjem programu. Tu se spominju e, pravi ciljevi, a tu više mi kao parlament nemamo utjecaja i to smatram da je e, žalosno ovaj program e, mora biti e, znanstveno utemeljeno vrednovanje zajedničke poljoprivredne politike jer e, će komisija u budućnosti se više orijentirati na ciljeve i zato nam nedostaje točna baza podataka i za to bi onda bilo vidljivo i e, e, građanima koji plaćaju porez da im možemo reći da mi e, ulažemo u istraživanje. Istraživanje razvoj služe za ostvarivanje naših ciljeva održivosti. Mi smo se kao Europska unija na to obvezali i vjerujem da su ovdje istraživački programi takvi i moraju biti takvi e, da e, nam omoguće e, kvalitetnu vodu, zrak i hranu, a ujedno i da omoguće pravedne životne i radne uvjete za naše poljoprivrednike, kako to dovesti u ravnotežu Tako, e, jedna od tema bila je i zaštita životinja. I stoga za to nam treba jedinstveni koncept, a ne kako bismo e, ostvarili jedan cilj, a drugi posve zanemarili i postoji potreba za istraživanje i upravo to moramo uključiti u Horizon 2020. E, kolega Eler iz epp p-a je to tako prepoznao e, i inzistirao je na čelu agrarne ekologije i e, mislim da je, e, ćemo mi ovdje njega e, u ovome poduprijeti. Moramo paziti da znanstvenike podupiramo zajedno sa da surađuju sa poljoprivrednicima i proizvođačima hrane e, i kako bi našli zajednički praktična rješenja. Neka su zahtjevi, podnošenje zahtjeva e, za neki projekt je toliko složeno da e, više to nema smisla. Moramo pojednostaviti način financiranja projekata kako bi se svim strankama omogućilo da rade na eh, praktičnim rješenjima, ne da se zapetljaju u traženje eh, projekata. Hvala. Zahvaljujem, predsjedatelj. Eh, vratio bih se na ovo što smo čuli od kolege koji predstavlja naš klub. Naravno da je istraživanje temeljno pitanje. U ovom trenutku suočavamo se sa novim izazovima kao što su promjene klime i zatim društvena sumnjičavost u pogledu tehnologije i njezine upotrebe u poljoprivredi u posljednjih 50 godina. Da bismo to razriješili e, više nego ikada e, i potrebno nam je istraživanje i to temeljno istraživanje i primijenjeno istraživanje ali isto tako moramo se pobrinuti za transfer tehnologije. Naime, nacrt koji komisija predlaže bavi se poljoprivredom, to je nešto čime smo se jučer bavili i jutros. No, isto tako, u ovome odboru mi dižemo svoj glas e, i kažemo da tih 10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 ali potrebno su nam i privatni partneri i javna istraživanja u pogledu e, tehnologije. Jer e, naravno da nema dovoljno javnog i neovisnog istraživanja. zahvaljujem. E, pitanje sredstava za istraživanje trebalo eh, je biti eh, zapravo znakom podrške poljoprivredi za budućnost. I mislim da ne bi bilo dobro kad bismo morali odustati od ove ideje. Zato što poljoprivreda kao sektor zaista treba eh, mnogo podrške od strane istraživanja u mnogim različitim područjima, kemija, tržište i tako dalje. A sada dajem riječ gospođi Moro. E, ja bih nešto rekla e, u ime e, izvjestiteljice, odnosno izvjestitelja u Sjeni, gospodina Ricarda, koji je detaljno promotrio obzor Europe. Znamo da se on u tom pogledu ima veliko iskustvo i kontakte sa poljoprivrednim sektorom. I zbog toga je istaknuo neke vrlo važne teme inovacije u sektoru poljoprivrede može doprinijeti uvelike e, zaštiti okoliša. E, obzor Europa daće nam nova e, sredstva i bolja sredstva za istraživanje kako hrane, tako i prirodnih resursa. I zbog toga nam je potreban jedan detaljan pristup proizvodnji hrane koji uvelike uzima u obzir potrebe poljoprivrednika jednako kao i izazove u pogledu zaštite okoliša. To je nešto s čime se mi moramo e, stalno baviti, a Obzor Europa kao program može ispuniti ove potrebe. Ove ciljeve moći ćemo ispuniti e, i u svjetlu e, održivosti. Inovativna rješenja u poljoprivredi, kao što su precizna poljoprivreda, E, mogu e, doprinijeti. Međutim, važno je e, razmišljati isto tako i o otpadu u hrani u svim ovim područjima. Tu isto treba obratiti pozornost u budućnosti. Moramo istaknuti i boriti se protiv otpada u obliku hrane i to moramo zaustaviti te pokazati na koje načine bolje možemo iskoristiti naše e, resurse u pogledu financiranja. Moramo se usredotočiti na konkretne načine na koje istraživanje može donijeti korist e, poljoprivrednicima i to je jedan od velikih izazova koji stoji pred nama. Isto tako, sve ovo moramo povezati sa ZPP-om e, koje treba istražiti i isto tako proučiti i provjeriti e, financijske i ostale učinke koji se mogu ublažiti. Poljoprivrednici bi trebali biti ostavljeni da rade ono što najbolje rade, a to je e, hrane. E, društvo upravljaju zemljištem i tlom i štite prirodu, okoliš. Isto tako, morali, bi pronaći, morali bismo pronaći inovativna rješenja za male poljoprivrednike kako bismo im e, pomogli u dugoročnom planiranju. Hvala lijepa. Time smo e, završili raspravu od strane zastupnika, a sada molim predstavnike Europske komisije da e, uzmu riječ. Izvolite. Dobro, hvala. Hvala vašem odboru i gospođi Katajna na izvješću. Mislim da općenito e, pozdravljamo vaše konstruktivne komentare i mislim da su neki komentari e, posebice bili pojašnjenje e, što su e, vodeni resursi e, i tu i nekakva e, jasna definicija i mi ćemo to uključiti kako bismo imali jasniju definiciju u našem predlogu. Tu su i drugi, druga pitanja na koja ćemo se osvrnuti, recimo šumarska strategija. To smo možda malo previdjeli. No, Mislim i e, da je e, većina amandmana je više uredničkog karaktera. Komisija želi e, biti što kraća i preciznija i neće previše u detalje, a detalji kao što ste vi naglasili imamo proces identificiranja specifičnih programa i to ćemo činiti e, kasnije i komisija je e, rekla da želi reći koje će biti misije i partnerstvo u budućnosti. To će biti dio drugog procesa. Mislim e, da je poljoprivreda jasno bitna i spomenuli smo važnost klimatskih promjena, ekoloških problema. Znajte, prijedlog kojeg smo podastrli e, ne tiče se samo proizvodnje hrane, već integrira i e, okolišne aspekte e, proizvodnje hrane i integrira to sa proizvodnjom hrane, sa novim inovativnim načinima recikliranja hrane i e, idejama iz cirkularnog gospodarstva. E, možemo još ići u detalje objasniti ovaj paket, no odlučili smo e, se za kratku verziju prijedloga. Shvaćam da je poljoprivreda bitna i da ste vi mi to želite malo proširiti, no želimo imati što koncezniji prijedlog e, je ne želimo naslov od pet redova, to bi bilo kontraproduktivno. Zaista cijenim e, vaš doprinos i mi ćemo ga proučiti i vidjet ćemo što možemo učiniti. E, cijenim vaše vaše podupiranje e, ove brojke od 10 milijarde eura za ovaj klaster jer kao što smo rekli e, transformacija E, e, gospodarstva koje se temelji na prirodnim resursima. E, iznimno je bitno za energiju, za borbu protiv klimatskih promjena, za okoliš i mislim da je iznimno bitno da imamo investicije u istraživanja koja će nam onda omogućiti prelaz na takvu vrstu sustava i gospodarstva. Hvala vam još jedan put e, na svim vašim komentarima. Hvala lijepa. Gospođa Katajnen ima e, riječ. Izvolite. E, hvala predsjedavajući kolegice i kolege. Hvala na vašim vrijednim primjedbama i predlozima za poboljšanje. Hvala na različite perspektive koje ste mi ponudili. Drago mi je da je e, moj prijedlog također e, naišao na odobravanje da se poljoprivreda uključi u naslov ovog prijedloga i e, upravo kriteriji moraju biti takve e, da kada se radi o klimi svi kriteriji moraju biti mjerljivi i e, to pokazuju i najbolji primjeri i iz prakse da upravo iz takvih politika i odnosno takvih načina pristupa pojedinačni poljoprivrednici mogu profitirati. E, bitno je da e, se probude zemlje članice, zatim tvrtke, sveučilišta, svi oni e, moraju biti svjesni da postoje ova sredstva i nadamo se da će naš predsjedavajući biti u mogućnosti braniti našu poziciju da možemo zadržati 10 milijarda za sebe. Hvala lijepa. Dame i gospodo, vjerujem da ne pokazujem uh, uvijek uh, koliko područja želimo pokriti, ne samo područja poljoprivrede već e, i u proizvodnji e, hrane, zatim područje neškodljivosti hrane, e, zaštita životinja, zaštita biljaka, nova i pesticidi, nova gnojiva. Tehnički napredak i tako dalje. Moramo staviti u središte opet u fokus temu e, inovacije do 2040. želimo povećati poljoprivrednu proizvodu čak do 70% e, površine koje poljoprivreda ima na raspolaganju. Sve su veće e, i treba nam što više studija i one su vrlo bitne E, i kao što je već uvodno rečeno e, poticanje e, u okviru ZPPA poticanje takvih studija je jedan takav aspekt u drugom stupu bit će manje sredstava na raspolaganju Imamo 10 milijarda za znanost. Kao što je rekao povjerenik Hogan. I, e, moramo biti jednoglasni i e, založiti se da se ta sredstva e, za znanost. A što se tiče Brexita, to nam je veliki izazov koji je pred nama. E, uporaba sredstava za istraživanje e, znanstvena zajednica u Velikoj Britaniji je bila aktivna, ona je pratila mnoge europske projekte i e, tu rupu moramo nekako ispuniti možemo eh, nekako još po tom pitanju surađivati sa Velikoj Britaniji. E, to je svima nama u zajedničkom interesu. Još ćemo se vraćati na ovu temu. Moramo mm, je produbiti. I kolega Buda želi još nešto reći. Evo imate riječ, izvolite, no budite kratki, molim.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 Mamy jakiś, jakiś problem techniczny. Oprostite, imamo tehnički problem. Okej. Okay. Okay, we can start. E, probaj te probajte sada. E, dragi predsjedniče, samo kratko molim. E, veoma je bitno naglasiti e, transfer, e, istraživanje u praksu. To je e, problem koji je pred nama. Kako prenijeti istraživanje u praksu i koliko su izvediva i upotrebljiva ta nalazi istraživanja. Moramo prenijeti rezultate istraživanja u svakodnevni život u svakom sektoru. Hvala na sjednici koordinatora e, smo razmišljali e, o temama koje se tiču i e, saslušanja u prvom kvartalu iduće godine i tema istraživanje i razvoj i bit će jedna od bitnih tema. Evo ovako, sada zaključujem e, točke 12 i 13 dnevnog reda. E, idemo na točku 14 e, na vrlo zanimljivu temu studija o oživljavanju vukova i drugih velikih gravežljivaca i njihovo utjecaj na poljoprivrednike i njihov e, život e, u e, ruralnim područjima Europe. Dakle, radi se o ugrozi za stočare. Ovo istraživanje izradilo je odjel B, a sastavio je kolega Linel iz Norveškog instituta za istraživanje prirode. Dobro došli. Tema je već načeta tijekom našeg putovanja u Finsku no ova tema je bitna za cijelu Europu. Ne tiče se samo vukova, e, već se tiče i ravnoteže između e, velikih zvijeri i interesa poljoprivrede. Jer e, tu imamo i stajalište oni koji žele zaštititi prirodu i e, javljaju se neka mišljenja kako možda ovdje ravnoteža nije baš postignuta. Evo, izvolite, imate 20 minuta e, vremena za izlaganje. Evo, to je dosta vremena za e, izlaganje u jednom odboru. povjerenik Barozo je recimo govorio manje nego vi. Evo, izvolite, imate riječ. Hvala. Velika mi je čast što sam dobio tako mnogo vremena. E, međutim, tema o kojoj ću govoriti je vrlo složena jer rekao bih da je mali broj drugih e, tema vezanih uz okoliš koji su predstavljaju tako veliki izazov. Naime, vukovi i velike zvijeri e, zapravo mijenjaju E, izgled e, našeg e, okruženja. Tu dolazi do promjena koje pogađaju ili koje se odnose na cijeli kontinent. Ne radi se tu o očuvanju zvijeri u jednoj zemlji, u jednoj regiji, nego na cijelom kontinentu. Znači treba odvagati argumente oni koji žele očuvati prirodu i oni koji nisu skloni E, ponovnom e, uvođenju e, neke zvijeri. Govorit ću znači o trenutnom statusu velike zvijeri, o utjecaju na stočarstvo, odnosno stada, o mogućnosti zaštitu stada i o integriranim politikama, odnosno o integraciji ove teme u te politiku koja se bavi ruralnim područjima. Evo karte o tom o današnjoj rasprostenjenosti vukova. Prije 15 godina situacija je bila bitno drugačija, njih praktički nije bilo u mnogim zemljama zapadne Europe. I danas možemo govoriti o jednom velikom uspjehu, priča o velikom uspjehu koji je ostvaren u smislu konzervacije prirede. U periodu 2012. i 2016. a to je naime, godina kad smo posljednji put pravili jedan europski pregled, e, tu smo imali, tada smo imali otprilike 17.000 tisuća vukova Europi, a od toga 13 do 14.000 u današnjoj Europskoj uniji. Mogli ste ih pronaći u svakoj kontinentalnoj zemlji Europske unije, osim e, Luksemburga. Čak i e, Danska ima jednu populaciju, što je prije 20 godina bilo nezamislivo. Ti e, vukovi nisu jedna velika populacija, fragmentirani su u nešto što mi e, tretiramo kao devet e, posebnih populacija. Neki od tih populacija su malene, pa ih smatramo osjetljivima, a neki imaju vrlo dobar status. Dakle, da bismo razumjeli situaciju, ne možemo govoriti o jedinstvenoj situaciji u cijeloj Evropskoj uniji. Za medvjede vrijede otprilike jednake brojke, 17 do 18 tisuća u cijeloj Europi, od toga 15 16 tisuća u Europskoj uniji. Oni su međutim fragmentiraniji od vukova, govorimo o 10 populacija od kojih su neke izuzetno e, malene, recimo u talijanskim Alpama ili francuskim e, Alpama, a e, neki su vrlo velike od 7 do 8 tisuća jedinki, tako da i njihov konzervatorski status je bitno različit, ovisno dakle o kojem području govorimo. Što se tiče tisuća njih je bitno manje, 8 do 9 tisuća, od toga jedno 7 do 8 tisuća u Europskoj uniji, fragmentirane u 11 populacija, ponovo neke su jako male, možda desetak, dok su neke veličine nekoliko tisuća. E, zatim e, gorska kuna, životinja koju mnogi ne poznaju, međutim e, on, njih je dosta na sjeveru Europe, Finska, Norveška, Švedska, ima ih 1000-1250 to je prilično velika zvijer za koju se konzervatori izuzetno e, brinu i tu je Europska unija preuzela znatne obaveze. Skupljali smo podatke o gubicima u stočarstvu e, iz 19 zemalja, to su zemlje Europske unije plus e, Norveška i Švicarska, ali nisu uključena Španjolska, Rumunjska, Bugarska, Poljska i Austrija, dakle zemlje koje su važne u ovom e, aspektu, međutim jednostavno nismo mogli dobiti i podatke, dok su nam Italija i Švedska dali samo djelomične e, podatke. Imamo neke ekstremne situacije u državama sa federalnom strukturom jer tu dobijemo podatke za pojedine regije, a nemamo zajedničke podatke. Ovdje imate pregled e, e, životinja e, koje su pogođene, odnosno koje stradaju od e, strane zvijera. Najveća boja, kao što vidite, zelena, a to su ovce. Dakle, e, veliki grabežljivci najviše utječu na ovce i na koze u zemljama poput Grčke, Hrvatske, Portugala. U, Finskoj i Norveškoj imate utjecaj na sobove i to je jedna posebna situacija o kojoj ću zasebno i govoriti. E, u svom smo se izvještaju najviše onda usredotočili na ovce s obzirom da su one najpogođenije. E, uzgoj ovaca u Europi e, prolazi kroz ogromne promjene. Naime, imamo od 1990 do danas znatan pad broja ovaca. Dakle, ovdje imamo pad od 130 na 90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 E, milijuna, e, a u, u, kontinentalnoj Europi na 58 milijuna. Dakle, imamo međutim porast u novim članicama Europske unije, a e, smanjenje se odnosi na zapad Europe. I zapravo je zanimljiva situacija da tamo gdje imamo najviše zvijeri zapravo broj raste, što znači da ova tema nije dobro uključena u poljoprivredne politike. Znači, Znači imamo 58 milijuna ovaca otprilike u kontinentalnim zemljama Europske unije, od kojih je otprilike pola u određenoj mjeri e, e, izloženo blizini velikih e, zvjeri. E, znate da se isplaćuju kompenzacije i u ovih 19 zemalja koje smo proučavali imamo isplaćene kompenzacije za oko 21 tisuću e, ovaca. Tu ponavljam su isključene zemlje poput Poljske, e, one koje sam ranije poslije. Najviše je tih ovaca nastradalo od vukova, a zatim dolaze risavi i tako dalje. E, osoba se e, broj e, je bitno porastao u nekim zemljama, na primjer Norveškoj i Švicarskoj. Ono što je također zanimljivo je koliko su, koliki su ti gubici. Naime, igramo tu nevjerovatno veliku varijaciju. Ovdje vidite e, koliki su gubici e, prema pojedinoj jedinki e, zvijeri kod vukova se vidi da su Norveška i Francuska najugroženije u smislu i zapravo odskaču od svih drugih. E, tu se velik broj e, ovaca kompenzira svake godine. Također je e, vrlo zanimljivo vidjeti da neke zemlje imaju vrlo male gubitke. Oni koji su na dnu, Švedska, Finska, e, Latvija, imaju jedno do dvije jedinke koji, koje su ugržene, koje koje ubijaju grabežljivci, premda same te zemlje imaju vrlo velik broj grabežljivaca. E, to i vjerojatno ima bitno, je povezano neme sa načinom provođenja stočarstva kod e, medvjeda opet imamo norvešku švicarsku i francusku na vrhu međutim borelke za švicarsku nisu jako pouzdane oni imaju vrlo mali broj medvjeda međutim vidimo da ima dosta zemalja e, koje imaju gdje, gdje medvjedi ubijaju vrlo mal broj recimo samo jednu ovcu e, godišnje i sad ako hoćemo reći <laughs> nešto o situaciji, onda e, naravno zavisi da li gledamo vrh ili dno ovih e, grafova. Što se tiče risova, opet Norveška odskače od svih ostalih, e, zatim Francuska, a sve ostale zemlje imaju zapravo vrlo mali broj ubijenih ovaca. Dakle, risovi ubijaju manje od jedne ovce godišnje. Zatim e, takozvani domaći e, jeleni, odnosno sobovi. E, njihovo je uzgajanje bitno drugačije od ostalih oblika stočarstva. Oni su na pašici tokom cijele godine i nemate mogućnosti intenzivnog stočarstva kakve imate za druge životinje. Tu je dosta teško prikupiti podatke, najviše zato što Švedska ne kompenzira E, gubitke, već daju nadoknadu za izloženost. Dakle, oni nekako e, temelje e, isplatu na procjeni prosječne e, ugroženosti. E, govori se o 45, e, odnosno 35 do 60 tisuća sobova se kompenzira godišnje u ove tri zemlje. Dakle, tu imamo jedan supop koji je zapravo bitno izraženiji nego u pogledu drugih uzgajanih životinja. Dosta toga ima veze sa klimatskim klimatskim uvjetima, a isto tako sa e, gustoćom e, fonda. E, to onda utječe i na mogućnost ispaše, dakle jednostavno je dinamika drugačija izloženosti grabežljivcama i tu je situacija bitno lošija, kažem, nego što je sa drugim vrstama stočarstva. Cilj je da se zaštite sobovi i zato su sve tri ove zemlje poduzele opsežne mjere kontrole grabežljivca bežljevaca, a isto tako isplaćuju znatne kompenzacije. E, dakle, to je slučaj koji je vrlo težak, vrlo složen i tu nema nekog idealnog rješenja. Ako se sad vratimo na ovce i druge e, domaće životinje o kojima smo govorili, e, dakle, govorimo o sukobu i vidimo da je situacija različita od zemlje do zemlje, to smo vidjeli, a to je povezano sa metodama stočarstva. Dakle, u zemljama poput Norveške i tako e, e, tamo često e, su ovce na slobodno ispaši kad nije bilo e, naime vukova to se je razvilo i sada kad su se vukovi vratili u ta područja ništa ne štiti te ovce od vukova i stoga su gubici u tim zemljama ogromni ako se sjetite one slike odnosno na koji sam pokazao o vukovima gubitak u Norveškoj je oko 500 puta viši u, u Norveškoj nego u Švedskoj dakle imate dve bliske zemlje vrlo slična situacija ali norveški e, vuk ubija 500 puta više nego švedski vuk, a e, radi se jednostavno o tome da su ovce na slobodno ispaši u Norveškoj, u planinama, dok su u Švedskoj iza ograda. Dakle, jednostavno taj pomak od oblika stočarstva e, slobodna ispaše, odnosno postavljanje ograda, tu već možemo postići velike koristi ili mnogo toga promijeniti. E, ili, e, dakle jednostavno kad imamo slobodnu ispašu e, za ovce, tu, je, tu ne možete ništa napraviti, one se ugrožene i gubici su velike. Znači možete ih staviti u ogradu, time ćete smanjiti znatno gubitke, a još ako je ta e, uz tu ogradu stavite električnu, bit će još bolji rezultati, e, e, a pomoći će i ako imate pse čuvare ili ako imate pastire. Znači, ako imate električnu ogradu, tu su gubici na minimumu. Znači, mogu se smanjiti znatno gubici ovaca. Dakle, imate ovcije e, bilo u planinama, bilo u močvarnim područjama e, i možete e, u nekim područjima postaviti ograde. U jugoistočnoj Europi imamo jednu drugu tradiciju, dakle na Balkanu, u dijelovima Europe. Tamo se nikad nije prestalo sa stočarenjem uz pastire i pastiri i psi predstavljaju vrlo učinkovit način zaštite e, od vukova i medvjeda. Problem je u zemljama koje su napustile takav sustav, veliki dijelovi e, Norveške i Alpske zemlje i one sad zapravo e, imaju poteškoće s time da ponovo uvedu taj radno intenzivan oblik stočarenja. Jasno je da je to korisno, ali imamo ekonomske i socijalne probleme u nastojanju da se e, ponovo uvede sustav koji je svojevremeno napušten. Jedna od stvari e, u koju smo uložili najviše vremena, dakle kad smo proučavali ovu napetost između zvijeri i e, stoke, to je ekonomski utjecaj ubijenih životinja. E, neke stvari se mogu kvantificirati, e, dakle možete pobrojati koliko je životinja ubijeno, međutim ono što je problematično je društveni e, sukob, društveni konflikt. Jednostavno imate različite grupe ljude sa različitim interesima i koji se različito ponašaju i imamo vrlo je malen utjecaj između zapravo gospodarskih šteta koje ova napetost uzrekuje i stavova ljudi ljudi. E, kroz ovo smo nešto naučili o konfliktima. Dakle, oni nadilaze ove jednostavne činjenice gubitka pojedine životinje. E, čuju se e, u vrlo emocijama nabijene glasne tvrdnje. Dakle, čini se da je glavna slika ovca, međutim, zapravo je to simbol za mnogo dublje teme koje ni na koji način nisu povezani sa ovcama. Naime, ruralna na područja su suočena s nizom problema i izazova e, koje e, stanovništvo tog područja vrlo teško rješava i onda je vuk jedan izvrstan simbol koji možete optužiti za razno razne poteškoće koje e, imate. Tako da ova kontroverza s koje ste vi svjesni kao zastupnici Europskog parlamenta ima veze sa vukovima i stokom, ali vjerovatno ima još i više veze sa drugim i složenim i težim e, problemama. E, recimo, mm, lov. Lov je nešto na što zvijeri znatno utječu. Dakle, imate e, pitanje straha jednostavno. To je sve jako bitno. Tako da sve ovo što nazivamo sukobom zvijeri i stoke zapravo treba sagledati u bitno širem kontekstu. To znači isto tako da nam trebaju integrirana rješenja. Ovdje govorimo o tri strategije strategije kojima možemo e, smanjiti utjecaj e, vukova i zvijeri na ovce. Jedno je zaštita e, stoke, drugo je ekonomska kompenzacija i zatim kontrola onoga što se događa. Naime, kao prvo trebamo tre, e, dakle odstrel je treća e, mogućnost, međutim e, on dolazi tek nakon zaštite stoka. Znači želimo zaštititi stoku, govorimo o ekonomskoj kompenzaciji, ali to treba gledati e, u e, poljoprivredi sa visokom e, vrijednošću za prirodu i trebamo to također sagledavati u kontekstu turizma, transporta, obrazovanja i drugih sektora. Imamo zapravo dovoljno znanja, imamo informacije, a imamo i iskustvo. rješenja rješenja za većinu e, problema su nešto o čemu se i raspravljalo i o čemu se već dugo i piše i govori i istražuje se. E, imamo i, e, evo ovdje su neki izvori, E, Evropska komisija je izdala iz, izuzetno dobar Large Carnival Pages, dakle stranice o e, zvjerama zvjerima. Ovdje imate i e, link jedan na vrlo dobar materijal, a posto tako postoje i materijali s primjerima vrlo dobre prakse. Evo odavdje se može krenuti ako nekoga ovo zanima. Postoje internetske stranice na najrazličitijim jezicima. Dakle, ne možemo nikako reći da je nedostatak nedostatak informacija i znanja nešto što nas ograničava. Evo time sam e, rekao ono što sam namjeravao reći, rado ću odgovoriti na vaša pitanja, a imam i pripremljeni pisani materijal koji je mnogo detaljniji. Hvala. Hvala vam lijepo. A sada otvaram raspravu. Gospođa Miller. Predsjedavajući, hvala i vama, hvala na izlaganju. Malo me razočarala studije jer smo mi imali drugo načelo, vi ste e, govorili e, o stanju u Europi, naveli ste brojke a znamo e, da se populacija vukova udvostručila unutar tri e, godine i vaši su podaci stari. E, studija je trebala se usredotočiti na zaštitu. Imamo direktivu o flori i fauni imamo e, cifru o tome kolika treba e, biti e, veličina populacija, ali povećanjem broja velikih zvijeri gubimo na raznolikosti vrsta svaki dan u mojoj regiji, dakle u Bavarskoj Imamo mnogo zaštićenih e, područja u Alpi, dakle biotopa. Imamo svakodnevne napade vukova. E, e, ta se raznolikost flore i faune u Alpama očuva na način da je pasu ovce i druge domaće životinje, no e, uslijed napada veliki zvijeri e, to je sve teže. Izračunali smo kolika bi bila svota ako bi se te zaštićene zone ogradile električnom ogradom. Dakle, to ne može nitko financirati E, ponajmanje uzgajivač stoke i što više su ugrožene naše životinje, to manje pasu e, domaće životinje na tim pašnjacima i time imamo e, zarastanje u i obrastanje takvih površina i gubije gubimo na raznolikosti e, i gubimo i na turizmu jer imamo mnogo turista koji žele uživati u ovoj raznolikoj flori i fauni nemamo izračuna, nemamo činjenice, brojke koje možemo upotrijebiti. Jedno konkretno pitanje, možete li zamisliti da se u posebnim regijama mora, mogu uspostaviti dijelovi e, koji su e, slobodni od velikih zvijeri kako bi se mogli održati e, ovakvi biotopi od iznimne važnosti. Hvala vam lijepa. Mnogi čekaju riječ, pa vas molim da se pridržavate ograničenja od jedne minute. Hvala, gospodin Danta. Hvala lijepo, predsjedavajući. Prije samo dva mjeseca e, delegacija parlamenta je e, i sa sudionicima iz ovog odbora e, posjetila francuske Alpe. Dakle, ne samo uzgajivače stoke, već i ostale stanovnike planinskih područja i pitali ih o ekonomskom učinku E, na poljoprivredu. I vi ste spomenuli e, turiste. Jutro sam e, zaprimio jedan e-mail od turista koji se također žale na ovu opasnost velikih zvijeri, ali to ima i jednu psihološku dimenziju, ne samo na turiste, već i na obitelji i društvo općenito. Od vijeka se čovječanstvo bori s vukovima. Čak i u 19. stoljeću su uspostavljena područja slobodna od vukova. Mislite li da možemo ponovno uvesti e, razmnožavanje vukova i dopustiti im da se e, prošire gdje god žele? E, mislim da je to pomalo jedna maštarija, jedan san. Ove brojke koje nam e, daje Ured za lov u Francuskoj pokazuju na veliki porast e, vuče populacije, a e, bojimo se da će vuča populacija se izmaknuti kontroli i u Francuskoj postoje područje u kojima se ljudi žele boriti protiv vukova na sve moguće načine. U okviru mojih prijašnjih nadležnosti vidio sam kako životinje e, teške 250 e, kg bivaju napadnute, e, odnosno napadne ih čopor vukova. Upravo ovo povećanje populacije vukova nas navodi da se odmaknemo od te romantične ideje o vukovima i ono što smo mi iz prve ruke uspjeli vidjeti jest sljedeće. E, jedan dvogodišnjak je vidio e, lešinu e, pred, pred svojom kućom i to je dijete padilo psihičkih poteškoća devet mjeseci naknadno nakon toga. Dakle, ono, postavlja se pitanje što ako se vuk vrati i napadne druge životinje. E, moramo e, razriješiti ovaj problem. Međutim, takvi napadi mogu imati vrlo duboki učinak na ljudsku psihu. Postoje velike regije e, koje su potpuno prazne jer ljudi tamo ne žele ići. Ne možete više pronaći pastira koji bi htio raditi u takvom području izloženom vučim napadima je li moguće e, boriti se protiv e, vukova e, dvometarskim visokim drvenim ogradama? To se realno neće dogoditi. Ono što moramo vidjeti jest sve ono što je potrebno da se zaštitimo. Teško mi vas je prekidati u ovakvim E, izlaganjima, no molim vas, e, nemojte ponavljati iste argumente koje smo već čuli. Evo, gospodin Dorfan. E, hvala predsjedavajući. Moram reći da nisam čuo puno novog u ovom izlaganju i ja se slažem sa kolegicom Müller. Ja sam iz regije u koju su se Vukovi vratili prije dvije, tri godine. Imamo gotovo svakodnevne napade e, napade Vukova, koja ta je regija napučena, imamo mnogo turista e, i vi kažete da postavimo e, ograde, da, ali kamo će ići turisti, što će se oni verati preko tih ograda i sve E, zvuči vrlo nevjerojatno s obzirom e, na to e, što susrećemo svaki dan. Bili smo u Finskoj i mislim općenito na alpske regije nije više održivo da stočari drže na otvorenom E, ovce morat će opet zaposliti pastire, a to nije održivo i oni će odustati od e, držanja ovaca i mene čudi da se ne govori o troškovima e, jer iznenadilo me što sam na priputovanju u Savoju kad smo putovali da se za direktne mjere Eh, u Francuskoj eh, eh, izdvaja 60 tisuća eura po vuku i kad imate veći broj jedinki, onda to je golemi novac i golemo rasipanje novca poreznih obveznika vi to pojednostavljujete jer e, kažete da mi raspirujemo e, strahove lokalnih e, stanovnika. Mi u alpskim regijama ne želimo živjeti blizu Vukova i što bi ljudi rekli i E, ovdje u Breselu da se tu u nekoj okolnoj e, šumi e, kreće kakav medvjed i gradsko stanovništvo misli da seosko stanovništvo mora prihvatiti ono što gradsko stanovništvo ne želi prihvatiti. Mislim da moramo promisliti je li, je li taj status zaštićene životinje za vukove još razuman imamo danas 20.000 tisuća e, vukova u Europi i moramo e, nešto riješiti po tom pitanju. Izvolite. Hvala predsjedavajući, zahvaljujem na izvješću i e, vašoj prezentaciji. Jučer smo vidjeli da je francuski ministar zaštite okoliša podnio ostavku i to je učinio iz tri razloga. Nedostatak potpore i aktivnosti u klimatskim promjenama, u području pesticida te u e, području bioraznolikosti. A on je posebice istaknuo nedostatak e, podrške za uvođenje e, vuka i medvjeda u Francuskoj. To, su, to je dakle nešto što želim spomenuti kao dio ove rasprave. Siguran sam da svi znate kako se vodi rasprava o mogućem uvođenju risa na, e, u sjeverozap, na sjeverozapadu Engleske e, u mojoj regiji i e, povodom toga odvija se jedna rasprava i u tom dijelu Britanija, a također i u cijeloj zemlji kao i u Europi vezano za risa. Ako jedan poljoprivrednik na sjeverozapadu Engleske kaže zabrinut sam zbog ponovnog uvođenja e, risa, što biste mu konkretno odgovorili? Gospodin Buda. E, hvala predsjedavajući. Moje pitanje uvaženom e, govorniku jest e, zašto nemamo ovdje e, uspješne priče o povećanju populacije vukova. Međutim, poljoprivrednici kažu da je to jedna katastrofa. Mi imamo 6500 mrkih medvjeda u mojoj zemlji. To je najveća populacija u Europi. I Pokušali smo uvesti jednoga e, smeđeg medvjeda u drugu državu članicu, nitko ih nije želio. Dakle, što ćemo napraviti s tako velikom populacijom mrkog medvjeda koja je dva do tri i više puta veća od onoga što e, pravila dopuštaju. Imamo turistička središta e, koja pate zbog utjecaja medvjeda. Ja sam samo se bavio ovim pitanjem e, gubitka ovaca zbog napada vukova. Možemo uvesti električne ograde, odnosno ograde s električnim napajanjem, međutim to je vrlo teško u nekim područjima i nije uvijek učinkovito. Dakle, na kraju se pruža e, mogućnost kompenzacije E, imate kompenzaciju na razini od 5000 eura kroz određeno razdoblje. Međutim, je li to normalno da e, toliko plaćamo u obliku kompenzacije, osim da smanjimo, umjesto da smanjimo populaciju. Postoji i mogućnost sterilizacije ako nema drugih mogućnosti. Evo, e, moramo o svemu tome razgovarati jer u suprotnom se smijemo u lice poljoprivrednicima i ignoriramo iseljavanje iz planinskih područja. Hvala vam gospodine predsjedniče. Hvala također u koja je posjetila Francuske Alpe. Zahvaljujem kolegi Dantanu na toj inicijativi što nam je omogućio direktne susrete sa poljoprivrednicima na terenu, ali i lokalnim stanovništvom koje se susreće sa mnogobrojnim e, problemima. E, naravno već je dosta argumenata ovdje izneseno. Ja bih htjela skrenuti e, pažnju na to da su naknade za štete od vukova poprilično neujednačene i da koliko god se novca izdvojilo očigledno to nije dovoljno jer se e, strah koji e, stanovnici e, tog područja osjećaju ne može novcem izbrisati. Dakle, naše mjere moraju biti učinkovitije i komisija tu mora voditi E, računa da sasluša e, ovaj odbor ali i da sasluša potrebe lokalnog stanovništva. primjerice e, poljoprivrednici su mi rekli u francuskim alpama da se godišnje za tristo šezdeset vukova koji usmrte oko dvanaest tisuća domaćih životinja izdvoji za obeštećenja ali i za prevenciju oko trideset milijuna eura što je poprilično visok iznos. u hrvatskoj primjerice dvjesto vukova usmrti 2346 životinja i za to je isplaćeno svega 220 tisuća eura. Dakle, tu vidimo te velike razlike koje postoje e, u naknadama i znamo da su i francuski poljoprivrednici nezadovoljni i hrvatski poljoprivrednici, a slušajući ove kolege iz drugih država članica vidimo da svugdje gdje se e, pojavljuju e, vukovi postoji problem i da nemamo učinkovite mjere. Zbog toga mislim da bi bilo jako važno da ovaj odbor uputi jedan apel povjereniku Veli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 i e, kad kažemo e, ne, da nema vukova e, nizozemske, ne, to ni istina. Imamo na sjeveru nizozemske, imamo vukove. Vukovi se ne zaustavljaju na granici i kako to možemo riješiti, kako možemo štititi Europu i tu je pitanje imali e, dovoljno novca za zaštitu životinja i e, e, ja sam za to da pokrenemo akciju za upravljanje populacijom vukova. To je jedina mogućnost jer od svih klubova u Europskom parlamentu ova rasprava dolaze na dnevni red. Kaže se da je to nevažan problem, ali ne slažem se. Kolega Andriju. Hvala predsjedavajući. E, gospodine Linel, mislim da ste proveli studiju sa sredstvima koje imate na raspolaganju, no ne odgovara veličini problema koju smo mi snimili na terenu. Možda bismo trebali razgovarati sa predstavnicima stočara jer e, ja iz jedna u tjedan dobivam dojave e, frustriranih e, stočara i poljoprivrednika koji mi javljaju da im je vuk ubio toliko i toliko komada e, stoke. I ovaj odbor zna gdje je problematika i onda se kaže da nismo svoja tada decimirali iz ovog ili onog razloga, već e, zato što je preskupo e, vukovi napadaju e, stada četiri tisuće napada u okviru jedne regije zahtjeva već nekakvu akciju. Ne želim više čekati stalnost, nam javljaju o novim slučajevima i tema je vrlo ozbiljna. Ne mogu nam problem riješiti ni nekolicina pastira. Imamo i medvjede, recimo u Francuskoj u blizini jednog francuskog sela viđen je veliki medvjed i to nije tek tako nešto što možete staviti pod e, tepih. Moramo uvidjeti da e, ne e, funkcionira zaštita velikih zvijeri i uzgoj stoke. To su dva pojma koja ne idu skupa. Moramo promijeniti direktivu o staništu, zatim preraditi konvenciju iz Berna i osigurati nove elementa koji će nam omogućiti e, prostor za djelovanje i trebaju nam e, zaštita e, i moramo imati mogućnost da se vukovi e, ubiju i tako se e, ograniče vuči čopori. E, molim vas, slušajte ljude koji vam kažu kakva je problematika na terenu ja sam došao ovamo pun nade da možda dobijem pomoć. Ja sam iz odbora eh, Envi, čuo sam mnogo o vukovima. Ovdje eh, sjede ljudi koji donose odluke. Kako ste vi nam pomogli u donošenju odluku? kad vidim vašu brošuru moram razgovarati sa upravom je li dobro potrošen novac na ovo kako ćemo riješiti probleme koje imamo svaki dan na terenu. Kad kažete e, da moramo pašnjake ograditi e, ogradom. E, u mom kraju Eh, kada eh, to želite napraviti, onda imate problema sa birokracijom i stalno se javljaju nekakve rasprave, one su dosta nacionalno obojene i to mi je rečeno već u komisiji, ali eh, zaista ja sumnjam u to da je moguća koegzistancija između velikih zvijeri vukova i e, stočarstva. Moramo imati područje gdje e, su velike zvijeri pod e, pod kontrolom gdje onda recimo nekakav ranger ima ovlasti da i ubije veliku zvijer. Moramo se sramiti što nemamo rješenje. Letimo na mjesec, ali nismo u stanju um, um, štititi svoju djecu ili svoje ovce od vukova. Dakle, morate malo preraditi svoju domaću uh, zadaću. Kolega Hojsling, imate riječe. E, ovo je emocionalna rasprava, to smo znali unaprijed, ali nas e, to nikamo ne vodi. E, moramo reći gdje su granice e, moramo reći što učiniti i e, Vuk je na našim e, vratima, on je viđen, Vuk je već viđen u blizini Hamburga, ne moramo govoriti o Bruselu dakle sa svim konfliktima gdje su granice, gdje ćemo staviti granice, imamo neke regije u Europi e, koje su uvijek imale e, čopore vukova, jesu li tu čopori, odnosno populacije stabilne, moramo raspravljati o tome. A ako vuk shvati da ga se ne lovi. Hoće li promijeniti e, ponašanje? Imamo li smo vukove u Njemačkoj? E, i e, gdje su vukovi zašli u naseljena područja. Moramo zaista bez emocija pristupiti rješenju problema. E, populacija vukova i populacija medvjeda mora imati granicu i e, moramo e, staviti granice jer to dugoročno neće funkcionirati. Imamo i konflikt po pitanju turizma jer u Alpama imamo mnogo turista i kad turist naiđe na veliku zvijer to isto nije bezopasno i e, moramo zaista, zaista razumno razgovarati o temi i staviti granice. E, malo me smeta e, što ova rasprava malo skreće fokus sa važnijih tema ali već godinama govorimo samo o vuku i e, mislim e, da moramo znati gdje možemo povući granicu. Kolega Flanagan, imate riječ. već je e, već je rečeno, ja, nemojte gubiti vrijeme, ja ću učiniti ono što ste tražili. Pan posao Bogović. Kolega Bogović. Hvala. Ja sam e, iz Slovenije e, i mi imamo e, velike zvijeri čija populacija raste i sve su veći konflikti između poljoprivrednika i zvijeri i zatim konflikt između nevladenih udruga i e, njihov utjecaj nije e, lako kontrolirati njihovu populaciju, a tu su zatim i lovci i poljoprivrednici moramo raščistiti situaciju o razini populacije i ta populacija mora biti kontrolirana zbog sve više vukova u Sloveniji više ne rabe pašnjake e, i granice između pašnjaka i šuma je sve bliža selima i nešto što je sada bilo tipično za neke e, dijelave e, Slovenije sad je tipično za cijelu Sloveniju. Imali smo medvjeda blizu većeg grada i tako da su e, ljudi shvatili što znači velika zvijer u blizini naseljenog mjesta. Sada e, zaboravio sam zahvaliti se gospodinu Flanaganu. Izvolite, imate riječ. Zahvaljujem, gospodine predsjedavajuća. Prije nekoliko godina sam imao e, priliku, ponovo zahvaljujući gospodinu Dantonu, e, da s nekim još predstavnicima e, našeg odbora posjetim neke regije u Francuskoj. Ali sad mogu reći nešto o Sjevernoj Irskoj. Mi imamo isto ovakvih problema, možda ne toliko vukovi, ali imamo jazavce koji šire bolesti, ali shvatio sam E, s kakvim su problemima suočeni poljoprivrednici u tim regijama. I to je e, nešto što čovjek nauči kad iz jedne regije odete u neku drugu, otkrijete i bolje razumijete neke probleme. Ja sam zapravo s velikim interesom e, saslušao ono što ste govorili i govorili ste o, ogradama. Međutim, kad sam ja bio u Zavori, e, čuo sam da tamo ne možete staviti e, ograde. Naime, u nizinama bi je to moguće, ali ako u planinskim područjima to jednostavno ne možete napraviti, tako da je to ostaje e, kao problem. U mom kraju imamo problem e, e, u tome što psi napadaju ovce i čini se da se oni tu ne ponašaju bitno drugačije od vukova, a poljoprivredniku je strašno, stočaru je u strašno kada vidi svoju životinju kako je, e, je rastrgao pas ili u drugom slučaju vuk i ova tema, dakle ovaj problem je ogroman i jasno je da nema nekih jednostavnih rješenja, ali imate li možda ipak neko drugo prijedlog osim ograda? Kalhajncen je dao neke dobre ideje E, da li bi se možda mogla kontrolirati broj životinja. Znam da nije lijepo <laughs> govoriti o tome, ali treba biti realan, jer mi tu iz sastanka u sastanak slušamo ovo isto. Ja sam, dakle, prije dve, tri godine bio u tom u i e, vidim da se ništa nije dogodilo u međuvremenu. E, ja sam sad malo još prekoračio vrijeme, ali mislim da, da moramo izreći da, da spremamo još neke druge e, prijedloge i da treba nešto učiniti na razini cijele Europe. Gospođa Milijon. Ähm, Hvala lijepa. Hvala na studije i imam slična pitanja kao e, kolege prije mene. Ja dolazim iz Berlina. Mi smo regija gdje ima Berlin, e, medvjeda. E, imamo i e, vukova. Imamo mnogo starih e, napuštenih vojnih vježbališta e, gdje e, se sada su se naselile velike zvijeri poput vukova. Mene građani uvijek pitaju što činiti s njima. Neki kažu da pustite vukove da tamo žive i onako tamo ima oružja i ostataka streljiva i turizam ondje nezamislive no što se događa ako oni napuste te ograničene, ograničena područja i onda ćemo im imati probleme koje ste vi već opisali. E, ne može se više pustiti na pašnjake e, stoku e, i imamo u sustavu upravljanja vukovima dajemo Eh, odštetu stočarima, ali eh, naše su ograde sve više i više i vokovi ih uvijek nekako uspiju preskočiti. Eh, imamo visoke ograde opremljene električnom strujom, imamo specijalizirane pse i to ne pomaže što ćemo činiti sa strahom stanovništva i kada je osigurano e, preživljavanje populacije od kojeg broja jedinki i kada se onda smije njih loviti kako bi se e, ograničila njihova populacija. Kolega Rope. Hvala.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 Kod nas ima poljoprivrednika koji ponakad snose gubitke, odnosno e, izloženi su napadima. To je velik, e, velika neugodnost za poljoprivrednike. Oni dobiju određene kompenzacije, ali nikad to nije potpuna kompenzacija, odnosno ne nadoknadi sve što su e, izgubili. Iz toga treba razmišljati o drugim rješenjima. Moramo se pobrinuti da ovce budu sigurne a da iz Naime, ako ju e, napadne vuk zato što je gladan, onda je e, to situacija u kojoj smo možda mogli smisliti drugi izvor hrane za vuka, odnosno za vukove. Ili možda nešto drugo možemo napraviti. Bilo bi vrlo dobro ukoliko bi nam znanstvenici pomogli, dali ideje da riješimo situaciju i omogućimo ljudima da poduzmu neke e, mjere predostrošnosti i sprečavanja situacija u kojima gube stoku. Znamo da vukovi ponekad napadaju i pse. To je ponovo šokantna situacija, čak možda i gora na neki način kada imate psa kojeg je napao vuk. Moramo pokušati pronaći način da zaštitimo ovce i druge životinje i da nekako upravljamo tim vukovima i vučim fondom. Hvala. E, Povratak e, Vuka je svakako važna tema i jest i političko pitanje i znamo da se u brojnim zemljama vode e, burne diskusije jer s jedne strane Vuk je vrlo važan <laughs> element, vrlo važna životinja u našem prijednom okruženju. E, oni pripadaju tamo, bili su na neki način ugroženi e, zbog prometa, e, zbog toga što smo mi djelovali e, u njihovim staništima i jasno je da smo trebali nešto učiniti. S druge strane, mnogi žele zaštititi svoje životinje od zvijeri. U Nizozemskoj su zapravo psi najveći grabežljivci u odnosu na ovce. S obzirom smo mi zakonodavci, moramo eh, informirati svoje, eh, i političari moramo informirati svoje građane o tome kako mogu zaštititi svoje životinje i moramo eh, se odgovorno ponašati u smislu da postignemo odgovorno ponašanje lovaca, na primjer moramo se pobrinuti da vuk ima odgovarajuće stanište kako bi i dalje živio i postojao kao vrsta u našim zemljama. Potrebna je možda direktiva o staništima. Već je to spominjano Naime, e, imamo e, jednu direktivu u kojoj se Vuk e, spominje i nju nikako ne treba u budućnosti nekako razvodniti. Prije stotinja godina e, su e, stigli prvi e, vukovi u Nizozemsko i ne želimo ih izgubiti, a u rješavanju problema moramo biti inovativni i moramo spriječiti napade na ovce. Mislim da je šteta što dosta e, naših kolega nije bilo na e, simpoziju početkom e, ljeta i gdje smo mogli čuti jednu vrlo zanimljivu prezentaciju članice iz Finske u kojoj se vidjelo kako je moguće osigurati život vukova u staništima. Hvala. Ne vjerujem e, da postoji e, realna koegzistencija između Vukova i kulturnog krajolika. E, Vukovi su bitan čimbenik u prirodi, no ono o čemu danas govorimo više nije čista priroda, već kultivirani krajolik možda da pojasnimo da je neke vrste lakše trpiti u kulturiranom krajeliku e, dok e, nego e, neke druge. Kamo je, gdje je mjesto velikim zvjerima i vukovima? Ako Eh, želimo opet vukove u Europi, onda se moramo odreći kultiviranih krajolika, eh, ne možemo graditi sve višlje eh, ograde. Vuk je grabežljivac i ako mu serviramo jelo na tanjuru, onda će ga naravno i uzeti. Moramo pronaći način kako ćemo to ograničiti. Priroda nije e, glupa ja ću e, se razmnožavati ondje gdje ima mnogo e, izvora hrane. Tako funkcioniraju divlje životinje i iskrena rasprava je o sljedeća. Jesmo li spremni odreći se nekih kulturnih krajolika Eh, eh, ili eh, recimo u nekim dijelovima Austrije imamo stvarno divlju prirodu i to je mjesto za vuka, ali kultivirani krajolik nije mjesto na kojem obitavat može. Dobro. Čini se da više nitko e, nije tražio riječ. Pa onda e, ću još ja nešto kratko reći, kao i predstavnik komisije. Da, mislim, već nas je dosta rekao kako nam je potrebna e, otvorena rasprava. Nitko nije protiv vukova. Svi bismo voljeli da imamo suživot vukova i stoke ne želimo napetosti Eh, između eh, grupa eh, naših građana, oni koji zagovaraju zaštitu prirode i poljoprivrednika. Mi koji branimo poljoprivrednike ne možemo djelovati niti nas se smije doživljavati kao protivnike onih koji se brine o zaštitu prirode. Jednostavno radi se o različitim životinjama ovdje. Spominjali smo bukove, medvjede, u slici su i veprovi ali baš kao što su e, mnogi rekli treba nam i otvoren razgovor e, ne želimo da nas itko optužuje da smo protivnici biološke raznolikosti, naravno. Ali s druge strane moramo imati na umu interese poljoprivrednika, a isto tako i sigurnost i to ne samo životinja nego i ljudi, recimo turista koji dolaze u ta područja. problem očito postoji, pojavljuju se napetosti između poljoprivrednika s jedne i onih koji se nazivaju e, čuvarima prirode, konzervatorima prirode, a ne treba nam takva napetost i važno je da oni otvoreno razgovaraju jedni s drugima i da pokušamo pronaći način kako da riješimo ovaj e, problem. Potrebne su nam mjere koje će javnost e, moći htjeti prihvatiti. Naime, mnogi jednostavno e, misle da u Europi ni nema vukova, a to nije točno. Jednostavno ljudi nisu upućeni i ne znaju. Dao bih sada riječ predstavniku komisije. Izvolite. Hvala vam. Prostite, samo bih, e, e, gospodin Des, zastupnik Des, jeste htjeli reći, Ne. U redu, onda nastavite, izvolite. Hvala vam, gospodine predsjedavajući. E, kao prvo, Zahvalio bih gospodinu Linelu na provedenom istraživanju. E, mislim da je prikupio niz činjenica koje su vrlo korisne, govore o utjecaju velikih zvijeri, pogotovo e, vuka koji je poslije ne, je bio nekako u fokusu i prezentacije i poslije rasprave. Mislim da je vrlo e, važno reći da postoje mjere koje nam pomažu, koje osiguravaju taj suživot. Međutim, ako a priori odbijemo e, potrebu suživota, onda e, ništa ne može pomoći. Kao što ste rekli, gospodine predsjedavajući, e, temelj svega je pokušaj da pronađemo načine da se osigura suživot, da otvoreno razgovaramo, da pokušamo pronaći inovativna rješenja. Mislim da je istraživanje pokazalo neka moguća rješenja rješenja koja su se pokazala uspješnima u znatnom broju slučajeva. Također su spomenuti slučajevi u kojima su ta rješenja manje učinkovita. govorilo se o sobu, e, to je životinja koja je karakteristična za e, sjever Europe, ali to govorilo se i o e, slobodnoj ispaši. Neki su zastupnici govorili o tome, dakle o paši u planinskim područjima gdje su predložene mjere manje učinkovite. U svakom slučaju e, važno je da dođe do razvoja e, stočarske prakse. Ako želimo se pobrinuti da imamo suživot velikih zvijeri i poljoprivrede, odnosno stočarstva, jasno je da se e, praksa e, stočarska treba prilagoditi. U samoj studiji je e, pokazano da postoje troškovi s tim povezani, odnosno da je ovakav suživot skup i da trebamo osigurati potporu kako iz europskog proračuna, tako iz nacionalnih proračuna. Imamo već fond i komisija zapravo sustav jednostavno odobrava e, potpore u ovom smjeru. Dakle, cilj nam je da čak i za najteže slučajeve pronađemo mogućnost suživota. To ne znači da je vuk prihvatljiv ni poželjan baš u svakom e, kraju. E, vuk treba biti tamo gdje mu je stanište, to znači u šumama, možda u planinskim područjima, u nekim drugim eventualno područjima. Jasno je da direktiva o staništu štiva e, i dozvoljava državama članicama da proglase, odnosno ograniče područja u kojima će e, biti određene vrste i da onemoguće dolazak recimo vuka u naseljena e, područja. Ljudi koji nisu nikad živjeli u nekom kraju gdje postoje, gdje žive velike e, zvijeri, jasno je da kad oni e, razmišljaju o ovoj temi da mnogi od njih će e, osjetiti veliki strah, međutim i strahom se može upravljati, naime, a ljudi moraju biti svjesni na koji se način treba ponašati u času kad naiđu na veliku zvjer. Istovremeno sasvim je jasno da E, je ono čemu ovdje govorimo dugoračan proces, to ne možemo preko noći riješiti. Imamo područja dakle, gdje nekih vrsta nije bilo možda i stotinu godina pa i više. Teško je u kratkom vremenu promijeniti ponašanje ljudi i promijeniti općenito e, situaciju. Dakle, ovime se već bavimo neko vrijeme, provode se istraživanja, e, govori se o platformi za velike zvijeri, na europskoj razini e, i svakako trebamo pokušati pronaći rješenja koja će biti dobra za pojedina područja. Nema tog rješenja koje će funkcionirati za sve zvijeri i za sve krajeve e, Europe. E, imali smo pilot projekt Europskog parlamenta u kojima se jer pokrenuta platforma za velike zvijeri u više država članica i tu jednu planiramo takvu platformu u Rumunjskoj, imamo plan za nekoliko platformi u Italiji, Španjolskoj i dalje ćemo i raditi na tome. Pokušavamo e, okupiti dionike iz ruralnih područja, pokušavamo im ponaći, pronaći ono rješenje koje će za njih biti najbolje. Također stalno ažuriramo e, smjernice koje se izrađuju prema direktivi o habitatu, o staništima i e, e, e, pokušavamo osigurati veću jasnoću pravnih propisa, recimo u pogledu odstrela koji jest jedan od načina upravljanja fondom ovakvih zvijeri. Eto, toliko od mene. Hvala. Chciałby się nie tylko o wilkach, ale o problemach w ogóle w Razgovarali smo o vukovima, ali e, željeli bismo e, više doznati i o drugim životinjama. Vidimo da su velike zvijeri poput vuka i medvjeda E, da se premještaju na zapad. To je ogroman problem. Dakako da treba nastaviti ovu raspravu i pokušati iznaći primjerena rješenja. E, zašto? Zato što je to nešto što poljoprivrednici od nas očekuju. To naravno ne znači da smo protiv bioraznolikosti. Naši protivnici e, bi mogli doći u iskušenje da nas tako karakteriziraju, e, recimo u medijima. No, mi moramo obraniti e, svoju, svoj dobar glas. Nismo protiv bioraznolikosti i ne treba se bojati razgovarati o ozbiljnim problemima, što ovo jest. Pa vraćam e, riječ gospodinu Linelu. Many, Evo, e, bilo je mnogo, mnogo komentara. Zaista je lijepo imati ovako zainteresiranu publiku. Ne mogu e, pokriti naravno sve što je ovdje spomenuto, međutim e, Vodio sam bilješke pa ću se osvrnuti na sve komentare e, u konačnoj verziji izvješća negdje krajem idućega tjedna. Stalno se ponavljaju neke e, od tema. Ja kao znanstvenik e, nisam htio izlaziti iz postojećih okvira zakonodavstva i politike. Mnogi traže promjene u tom smislu, međutim to nadilazi moje kompetencije i ne bih ni sanjao o takvo čemu. Mislim da imamo e, direktivu kao e, polazište, e, a ona vrlo jasno, sadrži vrlo jasne ciljeve a to je da se odnosi na cijelo područje Europske unije. Dakle, ne odnosi se samo na zaštitama područja Natura 2000, već zaista obuhvaća cijelo područje Europske unije. Bez obzira radili se o Normandiji, Alpama ili negdje treće. E, Vukovi su pokriveni zakonodavstvom e, u cijeloj Europskoj uniji. E, jedna od karakteristika europskog zakonodavstva jest ideja solidarnosti. To znači da se postoji podjela, raspodjela troškova i koristi. Dakle, nema situacije gdje su vukovi tamo negdje, a nisu ovdje. Dakle, ako postoji takva situacija, onda imamo veliki problem u zakonodavstvu e, i ne možemo ih pokriti jednom direktivom. A to stvara probleme i za to načelo solidarnosti. Međutim, to je također nešto što se stalno pojavljuje u društvenim e, znanostima. Dakle, e, stalno se poziva za uspostavu zona, međutim nitko ne želi zone, gdje ćemo uspostaviti te zone, gdje bi one trebale biti. E, I to je problem koji treba objasniti e, građanima. A e, tu se javlja još jedan pravni problem. Dakle, pravnici vide veliki problem u isključivanju vukova iz određenih područja ili to čini znanstvenici. To ne znači da vuk mora biti prisutan uvijek i svugdje. Međutim, ne možemo ukinuti obvezu postizanja zaštite e, i moramo e, ponuditi druge mjere kontrole osim odstrela. Dakle, odstrel nije e, nešto što je jedina mjera. Dakle, naravno, ako ima vukova koji skaču preko ograda, posebno električnih ograda, onda su to oni koji treba podvrgnuti odstrelu. Međutim, u praksi lov na vukove sasvim normalno funkcionira u Estoniji, Latviji i drugim zemljama. Dakle, ne treba zaštititi svakoga pojedinoga vuka po svaku cijenu. Međutim, odstrel ne može nikada biti e, prva e, linija obrane e, stoke. Dakle, vukovi se stalno vraćaju, novi vukovi dolaze. I e, ubijanje vukova je skupo, teško i e, socijalno vrlo kontroverzno. Dakle, e, ta mjera ima svoje mjesto, kao što ste vidjeli, ja sam je navekao, naveo u onome trokutu u svojoj prezentaciji. Međutim, ta mjera stupa na snagu nakon onih drugih mjera koje su mjere zaštite. U okviru mjera zaštite, jasno sam u izvješću istaknuo, da e, te mjere funkcioniraju u nizinama, u nizinskim područjima, e, na primjer ograde. Ali kada dođemo u planinska područja, tamo su naravno pogodniji pastiri i psi čuvari. E, zatim smo čuli da se troškovi razlikuju od zemlje do zemlje. Još uvijek u Europi imamo ogromne razlike u troškovima radne snage i u omjeru ulaganja rada i opreme, materijala i tako dalje. Bilo bi e, zbunjujuće e, govoriti o nekakvim e, brojkama koje nisu vezane za lokalnu sredinu. Naprosto različiti su troškovi u Njemačkoj i u recimo Rumunjskoj. E, zastupnica iz Nizozemske spomenula je problem pasa. Mislim da je to e, važan problem. U velikim dijelovima Europe e, psi čuvaju ovce i pastirski sustav je raširen u Europi i pastiri štite svoju stoku od različitih predatora. Međutim, tu pomažu. Oni tu najviše i pomažu. Ako govorimo o situaciji vuk i e, ovca, onda naravno ne govorimo o bolestima i drugim uzrocima smrtnosti. E, mi možemo imati i jedan nadzor e, grabežljivaca i o tome se može razgovarati. Ne moramo imati taj konflikt između bioraznolikosti, kulturnog kralika i zaštite vukova. Svako ko je posjetio, posjetio Karpate na Balkanu e, sigurno je bio dirnut netaknutim e, kultiviranim e, krajolikom tamo. Međutim, tu postoji ogromna gustoća populacije medveda i vukova. Kao što vidimo, te dvije stvari ne moraju biti u suprotnosti. Vratimo se još jedan puta na glavnu premisu moga izvješća, a to je premisa da imamo e, direktivu, odnosno zakonodavstvo o staništima koji štiti velike zvijeri. Svaka anketa koja je provedena pokazuje da javnost uvelike podržava e, ciljeve zaštite populacije velikih zvijeri. To nije e, mišljenje nekakvih ekstremnih e, skupina za zaštitu životinja, već je jedan opći konsenzus koji uključuje i ljude iz ruralnih područja. E, mediji koji do nas dopiru iz medija e, vrlo često zapravo ne predstavlja široki glas građana koji je vrlo kompleksan i različit nekad su za, nekad su protiv. Međutim, javno mnijenje nije isto što i izvješća koja e, često do nas e, dolaze putem medija. Evo, to je ono što znanost e, dokumentira. To možda nije jedna ugodna poruka i nije jedna poruka koja se lako može spariti sa mandatom rada u poljoprivredi. Međutim, koegzistencija je moguća. Dakle, glavna premisa je bila da će zaštita okoliša i Eh, agenda u tom okviru eh, biti nastavljena. Evo, mislim da je to sve što imam za sada reći. Međutim, zahvaljujem na zanimljivim eh, mišljenjima i osvrnut ću se na njih u svom konačnom izvješću. Hvala lijepo. Hvala vam najljepša. Imamo još malo vremena ukoliko želite još komentirati. Imam jedno konkretno pitanje. Znam da, ste dobili mnogo pitanja. Međutim, vezano za ponovno uvođenje risa u sjeverozapad e, Engleske, što biste rekli vezano za vaše iskustvo i za ovo izvješće e, koje smo sada čuli? Što biste rekli e, poljoprivrednicima koji su zabrinuti na sjeverozapadu Engleske? Moje mišljenje o e, raspravi o risu u e, Velikoj Britaniji je da je to nešto što je vrlo e, na naivnoj razini. Dakle, to je jedna rasprava koju vode nevladine udruge umjesto da ih vode vladine agencije. Kao prvo, ta nevladina udruga za zaštitu životinja je uvelike dala stavove koji su naivni i e, vrlo optimistični. Što se tiče e, ovčara u, na sjeverozapadu Engleske i u Škotskoj e, gdje životinje borave na otvorenom, mislim da bi njihov sustav bio puno sliči norveškom modelu, a ne onom švicarskom koji se izlaže u medijima. Mislim da će tu biti dosta komplicirano i dosta skupo uvesti populaciju risa Svakako bih rekao da se taj problem, da se tim problemom ozbiljno moraju pozabaviti vladine agencije i da je to nešto što sigurno ne može predvoditi nekakva udruga za zaštitu životinja. Kao prvo e, radi se o obnovi e, krajolika. To je jedan potpuni zaokret u upravljanju okolišem e, od strane vladinih tijela. Dakle, E, tu vidimo e, zapravo baš e, primjer gdje pobornice zaštite prirode imaju jedan naivan stav. Evo, veliki, e, velike zvijeri e, zahtijevaju temeljite promjene u okolišu i u uvjetima. Međutim, ono što ja pitam kako se to može temeljito promijeniti. E, radi se o kontinentu Europe i o zakonodavstvu i o javnom mnijenju. Pitanje je kako ćemo iz toga izvući pouku. U Ujedinjenom kraljevstvu imate mogućnost izvući pouku, dakle ne možete na silu uvesti risa vjerojatno postoje biološki uvjeti koji, u kojima bi to moglo funkcionirati. Međutim, potrebno je vrlo otvoreno sagledati situaciju i odlučiti želite li uopće e, postići, e, odnosno napraviti takav korak. Hvala predsjedavajući. Evo, ova posljednja izjava e, me potaknula da se javim sutra ako vukovi dođu u e, gradove, e, javno mnjenje će se promijeniti u odnosu na ovo što ste vi rekli kada se radi o grabežljivcima kada govorimo o vepru, prije nekoliko godina smo ih trebali zaštititi, a sada su u središtima naših gradova i ljudi sasvim drugačije reagiraju kada vide e, takve životinje na ulici. Evo, ne želim e, ponavljati potrebu za e, dobrobiti životinja i zaštitu okoliša, međutim kad ćemo uzeti u obzir potrebu ljudi koji žive od zemlje? jedno područje istraživanja koje imam ovdje e, bavi se promjenom e, paradigme zaštite e, prirode. Dakle, pogled na zaštitu prirode se sve više polarizira. Imamo tu podjelu na divlju prirodu i kultiviranu. Dakle, kad govorimo o upravljanju divljom prirodom, tu se suočavamo s velikim izazovima i neki dijelovi javnosti mogu biti skeptični prema vuku, a drugi mogu e, postati fundamentalisti u svojim zahtjevima u pogledu zaštite e, prirode, odnosno okoliša. Mislim da nam se ovdje prilika e, polako izmiče da razvijemo jedan pragmatičan pristup vukovima. A mislim da će se s vremenom sve više izgubiti taj zajednički interes i zajednički e, dio. I e, te dvije različite strane će biti u polaritetu i u sukobu. Slažem se s vama. E, gospodin Adieu. Hvala. Imao bih dva komentara. Kao prvo, E, u suprotnosti s onim što je rekao predstavnik komisije. E, ovo nam je prva rasprava, dobili smo neke odgovore. E, treba poduzeti nove korake u praksi. Naime, važna su implikacije za poljoprivrednike. Nećemo više imati mogućnost paše. Dakle, ako govorimo o ekstenzivnom stočarstvu, E, dakle, e, vi ste govorili o nekom drugom e, tipu stočarstva, a želimo i ekstenzivno stočarstvo i ne želimo da ono nestane. Dakle, moramo uzeti u obzir situaciju na terenu. Gospodin Linel je govorio o biološkoj raznolikosti, ali uvoditi medvjeda u područja u kojima ga više nema. To je dobro za bioraznolikost, ali tko će uzeti obzir interese poljoprivrednika i stanovništva tog područja? Tu treba postići određenu ravnotežu da kako je da su složena ova pitanja i da nam trebaju e, složena rješenja je zapravo javno i kulturno dobro u planinskim područjima, zar ne? E, da ne, ovo je nešto o čemu treba odlučivati europska politika na najvišoj razini. E, gospodin Dorfman nismo ovdje biolozi, mi smo političari i zakonodavci i, i ono što me razočaralo popodne. Dakle, trebali smo krenuti od konvencije iz Berna i direktiva o flori i fauni eh, i kako to možemo eh, prilagoditi današnjim vremenima. Pogledajte samo Švicarsku. Eh, Švicarska nije samo potpisala Bernsku konvenciju, već je i depozitari toga. I, i, i Švicarska je promijenila mnogo zakon od početka 90-ih i mnogo se o tome raspravlja kako se mijenja politika prema vukovima i to je sve u okviru Bernske konvencije, a mi se ponašamo kao da se ništa nije promijenilo, a u međuvremenu smo dobili populaciju 20.000 vukova i e, moramo pritisnuti komisije, komisiju e, da e, konačno pogleda taj problem i kako možemo e, smisliti e, razuman plan za upravljanje čoporima vukova. Ljudi u ruralnim područjima e, žele da ne žele zapravo slobodno širenje velikih zvijeri. Ja sam iz regije u kojoj je prije 21 godinu ponovo uveden e, VUK, tako da me tada prije 21 godinu počelo <laughs> zanimati ovo, e, ovo pitanje. E, netko je napravio usporedbu sa veperom. 70-ih se prvi vepar ponovo pojavio u našem dijelu, dijelu zemlje i mm, imali smo naslove e, vratio se vepar, e, a prošle ih je godine ubijen određeni broj zbog štete koje su učinili u stočarstvu. Jednostavno javno se mijenje e, promijenilo. E, Vuk će bio, bilo samostalno, bilo u čoporu obići razne e, prepreke. Spomenuli ste ograde, pa imamo zidove, pa govorili ste o pastirima koji danas više nemamo, ali turisti jednostavno više ne prihvaćaju ograde, a pogotovo ne zidove, pa zapravo baš e, ni e, pse e, name pas štiti od bilo kakvog bilo kakve <laughs> prijetnje zapravo, odnosno bilo koga ko tu naiđe, a nije pozvan i ne razlikuje nužno između vuka i turista. Vuk je jedinstvena životinja i doista e, jest važan u smislu bioraznolikosti, izuzetno inteligentan, pametna životinja, istovremeno i brutalna u smislu onog što radi i to može dovesti do velikog bra problema. Ne radi se tu samo o ekonomiji, radi se o psihologiji. Imate područja u koja se ne smije ući e, zbog, naime, imat ćemo područja gdje nitko drugi neće moći e, dolaziti, niti će itko živjeti e, jer će tamo živjeti vuk. E, dakle, e, u mom kraju jedan od najstarijih nacionalnih parkova u Francuskoj koji mi je rekao e, da su neke slabije životinske vrste uništene zbog djelovanja jačih grabežljivaca. Dakle, i to treba na, imati na umu. Postoje i male životinje kad e, nestane njih, onda e, zvijeri napadaju druge životinje. Sad su to ovce, sremnom će postati možda stoka, e, goveda najme ili čak i konji. Gospodin Das. Hvala predsjedavajući. Ukratko prije nekog e, vremena bio sam u istočnom, e, istočnom Tirolu i na farmi gdje mlada obitelj ima e, mnogo posjeta, oni imaju malu djecu, kažu deset ovaca. Tu su već 500 godina, ali su rekli jasno i glasno e, kad nam e, vuk pojede prvu ovcu, stavljamo ključ u bravu i selimo se sa sela. Jer to se više ne isplati, ne želimo nikakve od e, odštete i ako se ovdje pojavi vuk, mi odlazimo iz ovog kraja i to je to. Ja mislim da tak, będziemy Jeśli pan u redu, mislim da je mm. sad vrijeme da zaključimo, da kako netko baš želi može još dati neku završnu riječ. Gospodina Ra... E, gospođa Raja, pola minute. E, da, hvala. Naime, imam jedno konkretno pitanje. Govorili ste o 20 tisuća vuka u Europi. Ja bih rekla da ih možda i 30 tisuća. Znamo da nam brojke uvijek kasne. Što znači da za osam godina e, ako e, uzmete u obzir da oni imaju po tri e, mladunca, doći ćemo do 240 tisuća vukova. I možemo se pitati što se tu krije. Hoće li, hoćemo li moći upravljati lovom u tim područjima E, što će biti sa drugim vrstama. Imate vepra, e, u Netozinskoj do prije nekoliko godina ga nismo uopće imali, onda smo imali vrlo skup projekt koji, je, e, koji smo proveli, pa ga imamo. Dakle, to je pitanje koje je vezano uz našu budućnost i stoga bih želio, željela pitati vas kao znanstvenika. Biste li više branili vuka nego li pastira? koji može doživjeti da mu cijelo stado e, pojede vuk. Neki ljudi ni ne izvise, ne prijave e, napad vuka, ali onda imate i mlade e, životinje mali vukovi koji napadaju, na primjer, pera. Dakle, ne, možemo se praviti kod da toga nema. Isto tako, e, mnogo je ljudi, e, mnogo stanovnika koji misle da to nije tako ozbiljna stvar. E, mogu vam reći da u Nizozemskoj kad su ljudi vidjeli slike u novinama, fotografije u novinama, bitno su promijenili svoje uvjerenja. Dobro, e, mislim da od e, našeg stručnjaka ne možemo očekivati da se svrstava e, na ovu ili stranu. Moramo se obratiti Europskoj komisiji i očekivati od nje da odigra svoju ulogu u ovom području. Zadatak našeg pozvanog stručnjaka je da nam da informacije i pomogne nam da bolje razumijemo temu. Dakle, molim vas da na taj način tumačite njegovu ulogu. E, vi ste svi nedavno e, susretali svoje glasače, razgovarali ste s njima e, i otuda sigurno proistječe i vaš snaga vaših uvjerenja. E, dakle, e, ne možemo od stručnjaka očekivati takav subjektivni stav. Hvala svima. E, zahvaljujem na informacijama. Ispričavam se, čini se da je netko htio nešto reći, a da ja nisam dao riječ. Oprostite, iskreno se ispričavam. Da, samo mi par sekundi, da tako kažem, e, treba. E, moram reći da ja zapravo nisam zadovoljan ovime što smo danas čuli. Govorili, govorilo se o suživotu, o ravnoteži, ali e, koja su stvarna konkretna rješenja? Vi ste spomenuli neke aktivnosti, ali ne mislim da sam baš nešto tu vrlo korisno čuo. Ok, ograde, njih imamo, dobro, nekad su dobre, nekad nisu ali hajde, barem ste bili dovoljno pametni da dodate komentar da oni mogu biti, se postaviti u nizinama, ne na planinama. E, onda o psima nismo puno govorili, e, ali ne možemo mijenjati prirodu. E, vuk će uvijek napasti ovcu. I oni se također e, sele e, u Pirinejima su malo na španjolskoj strani granice, onda na francuskoj strani granice. E, to se isto ne može promijeniti. Nema ograde koja će ih spriječiti. Tako da zapravo nisam točno razumio što je komisija spominjala kao neke alternative, kao neko rješenje za poljoprivredu. Mislim da u pogledu ovog problema trebamo biti vrlo, vrlo konkretni. Inače ćemo i dalje imati emotivne e, diskusije e, bez neke koristi. E, kolega Antrubi bi nešto rekao, korisnu informaciju ima. Da, hvala. Naime, ovo je rasprava a, Naime, u 6.30 e, ćemo imati jednu drugu raspravu i bit će i e, predstavnika e, našeg odbora susret sa mladim ljudima iz Lazera i možemo to i s njima nastaviti. To je područje koje je doduše doživjelo veliku urbanizaciju mi Dakle, to je prilika da razgovarate s ljudima iz tog kraja, a možete malo i kušati e, lokalne proizvode. Evo, htio sam vas e, pozvati e, da tamo nastavimo možda raspravu. Evo, gospodine Linel, još vi dvije minute. Još jedan puta bih se zahvalio svima na svim vašim reakcijama razumijem da kad razgovaraju ljudi iz e, zaštite okoliša i ljudi iz poljoprivrede, zapravo razgovaraju ljudi koji imaju različita polazišta. E, ja ću sada doraditi ovaj dokument, revidirati ga, nastojaću uzeti u obzir sve vaše komentare i mnogo eksplicitno, odnosno mnogo jasnije e, i konkretnije reći neke stvari. Pokušat ću biti konkretniji u pogledu aktivnosti i preporuka, a također i prokomentirati upravljanje vukovima jer doista gotovo polovica e, država članica Europske unije ima načine kojima upravlja E, Vukovem. Evo nastavit ću sve to e, mnogo jasnije e, izreći u pisane verziji, novoj pisane verziji izvještaja koju ćete dobiti za jedno desetak de dana. Da kako da nitko nikak ne vam postići da su svi zadovoljni i nema tu nekog konačnog rješenja koje je izvrsno za sve. jedino možemo pokušati taj sukob usmjeriti u, i voditi u jednom civiliziranom tonu. Hvala. U redu, hvala. Predlažem da sada završimo moramo nešto smisliti i pronaći način da upravljamo e, populacijom i vuka i drugih e, grabežljivaca. Istovremeno treba reći da nema nekog sukoba između poljoprivrednika s jedne strane i zagovornika zaštite okoliša jer i sami poljoprivrednici e, čuvaju zapravo okoliš i jesu zagovornici zaštite okoliša. Za danas je ovo znači sve. Sutra e, nastavljamo sjednicu. Odmah na početku imamo vrlo važnu e, jednu temu. Govorit ćemo o budućoj zajedničkoj poljoprivrednoj politici. E, Zatim Počet ćemo s radom u 9 kao i danas i želim svima ugodnu večer. Evo dvije minute prije predviđenog vremena završavamo današnju sjednicu, a odradili smo sve važne rasprave. Hvala još jednom i doviđenja. Zahvaljujem i našem gostu i prevoditeljima. Doviđenja.